jučerašnjem radu jer e, je već jučer kada je prvi put bilo ovdje predsjedavala našim sastankom i koliko sam čuo vrlo je dobro predsjedavala. Želim se također zahvaliti svim kolegama koji su jučer e, prisustvovali e, našem koktelu kojeg smo organizirali. Samo još uvijek čekamo crvenu tunu koja sinoć nije stigla. Ne znam, možda ćemo imati večeras, vidjet ćemo. Evo, ponovno, sada se vraćamo na naš dnevni red i prelazimo na točku desetu. Radi se o predlogu komisije vezano uz potpisivanje sporazuma o održivom ribolovu između Europske unije i Senegala. Radi se o izvješću koji nam je podnesen e, na potvrđivanje. On je predat e, klubu zastupnika ALDE. Gospođa Norika e, Nikolaj je izvjestiteljica, ona je tu. Ispričavam se, nisam vas vidio prije. Dakle, e, ti ćeš nam danas govoriti o tom predlogu i e, prisustvovat ćemo također izlaganju komisije. Najprije ću dati riječ predstavniku komisije, a nakon toga ću predati riječ kolegici Noriki. Izvolite, komisija.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 Zahvaljujem. Dobar dan, dame i gospodo. Dobar dan, kolege zastupnici. Ja ću danas govoriti o ovom novom sporazumu, novom protokolu kojeg smo parafirali početkom godine sa Senegalom. Želim najprije podsjetiti da je partnerstvo sa Senegalom staro partnerstvo, povijesno partnerstvo, jer se radi o jednom od prvih sporazuma o ribolovu koji je potpisan 80. godina i to je uvijek za nas bio strateški e, bitno partnerstvo partnerstvo za našu flotu i za našu regiju kao i za sam Senegal. Kao što znate to partnerstvo je prekinuto 2006. godine posljednji protokol koji je bio na snazi operativni protokol je prekinut jer u to vrijeme se nismo mogli dogovoriti o uvjetima obnove protokola. Nakon osam godina prekida uspjeli smo napokon ponovno obnoviti e, vezu povjerenja koju smo ranije imali sa našim partnerima iz Senegala, te smo uspjeli potpisati novi protokol. Mi smo to iskoristili i za ponovno pregovaranje uvjeta pregovora, jer je protokol kojeg smo imali iz 2006. godine zastario i morali smo ga prilagoditi najnovim reformama. Mislim da je ovo zaista uspješan protokol. Radilo se o teškim pregovorima, ali ipak su pregovori bili prilično kratki jer je postojala jaka politička volja i s jedne i s druge strane da se postigne rezultat. Ono što želim napomenuti su tri ključna elementa. Najprije činjenica da je ovo partnerstvo jako bitno za Europsku uniju. Radi se o strateškom partnerstvu i želim napomenuti da se radi o održivom partnerstvu koji u potpunosti poštuje e, uvjete zajedničke ribarstvene politike i e, jako je značajan za sam Senegal. Radi se o strateškom partnerstvu, kao što sam rekao, jer kada vidite zemljopisni položaj ove zemlje, možete vidjeti koliko je to bitna zemlja za našu ribarsku flotu. E, i imamo raznorazne sporazume sa Marokom, Mauritanijom i drugim zemljama na jugu e, Afrike. To jako je bitno za našu ribarstvenu flotu da ima pristup e, tim vodama i e, migratornim vrstama koje se nalaze u vodama Senegala. Luka Dakar je veoma bitna luka za našu flotu. Imamo dosta istovara u toj luci. E, naravno postoje obveze istovara za određena plovina, plovina naročito za plovila za ribolov sa ribarskim štapovima. U, na E, u zapadnoj Africi također postoje veliki rizik nezakonitog ribolova i piratstva, te je jako bitno surađivati na partnerski način sa zemljama kao Senegal, koji ima ključnu ulogu u borbi protiv e, nezakonitog ribolova. Toliko o ovog kontekstu e, potpisivanja sporazuma i protokola. Želim sada predstaviti sadržaj samog protokola, ukoliko mi to dozvolite, i reći vam što smo ispregovarali sa Senegalom. I vidjet ćete da zapravo imamo sasvim drugačiji protokol u odnosu na onaj kojeg smo imali ranije. Uzeli smo u obzir vrste riba, uzeli smo u obzir činjenicu da postoji e, suficit koji je veoma značajan i uzeli smo u obzir također i sigurnost opskrbe hrane za Senegal i Europsku uniju, te smo srazmjerno ispregovarali ovaj progovor kako bismo ispoštovali uvjete održivog ribolova i resursa. Uzimajući u obzir e, sve ovo, ispregovarali smo 14 milijuna tona za Tunu sa 28 plovila koji su aktivni. Radi se o tunolovcima, plivaričarima i e, plovilima za ribolov sa ribarskim štapovima. To je dosta veliko smanjenje jer posljednji protokol 2000 2000. godine je predviđao 68 plovila, sada ih imamo samo 36. Također za demersalna plovila imali smo 27 plovila, sada smo ih smanjili e, na samo dva plovila, na dvije kočarice koje će nam služiti za demerzalne vrste, naročito e, za senegalski oslič. Želim samo naglasiti da smo isključili dosta vrsta iz ovog protokola, na primjer e, E, rakove i druge vrste. E, malu pelagičnu ribu smo isključili iz opsega primjene ovog protokola. Bilo je bitno isključiti tu ribu jer e, tu postoji veoma jaka eksploatacija i resursa, a ta vrsta je značajna za opskrbu hranom senegalskog stanovništva i za mali ribolov senegalaca. Što se tiče novčane nadoknade, moram eh, napomenuti da je protokol kojeg smo isprogovarali je protokol koji će trajati pet godina i koji predviđa ukupnu sumu vezano uz eh, od 8 miliona 680 eh, eura. To odgovara godišnjoj nadoknadi između 1,8 i 1,6 milijuna, što znači da postoji degresivnost e, novčane naknade, odnosno pristojbe Europske unije. Želim napomenuti da unutar ovog 1,8 milijuna, 1,6 milijuna imamo 700 e, milijuna eura koji će biti posvećeni e, sektorskom financijskim potporama. Ono što je jako bitno napomenuti ovdje je činjenica da ćemo e, raditi na proračunskoj e, ravnoteži uzimajući u obzir e, reformu koja je provedena i uzimamo u obzir ravnotežu između novčanih pristojbe država članica i vlasnika brodova. Vlasnici brodova će s vremenom plaćati veću pristojbu u odnosu na države članice sa 55 eura po toni prve godine će plaćati do 70 po toni zadnje godine. Što se tiče cijene po toni za senegalski oslič, ona dostiže 90 eh, eura po toni. Ono što je jako bitno za ovaj sporazum je činjenica da smo zaista radili na sinergijama i korištenju razvojnih fondova Europske unije. Osnovni, osnovna sredstva koja će se koristiti će biti namijenjena e, aktivnostima e, praćenja i nadgledanja ribolova u e, ribarskim zonama Senegala. To je jako bitno. I s druge strane imamo i veoma bitan e, instrument koji će biti posvećen e, potpori malog ribolova i e, rehabilitaciji ekosustava i obnovi juvenila. Kao što znate, sektorska potpora će biti tema prvog mješovitog sastanka koji će se održati nakon eh, primjene protokola eh, kako bismo govorili o aktivnostima ribolova. Dakle, tri mjeseca nakon što se protokol počne primjenjivati ćemo govoriti na tom sastanku o svim konkretnim mjerama koje će se eh, primjenjivati za potpore ovom sektoru, naročito sektoru malog ribolova i znanstvenog istraživanja. Želim samo napomenuti e, što se tiče samog Senegala, imamo na istovar e, za plovila za ribolov s ribarskim štapovima koji će doprinijeti gospodarskom razvoju Luke Dakar. To je također postojalo i u ranijem sporazumu. I na kraju, to sam već rekao, ali je bitno naglasiti, ne postoji nikakvo e, tržišno natjecanje vezano uz e, mali ribolov, niti smo ograničili ribolovne zone. To je ono što sam htio reći danas o ovom sporazumu. Još jednom želim napomenuti da je veoma bitan za nas i za našu flotu. Uravnotežan je i uzeli smo u obzir situaciju sa sadašnjim stokovima kao i E, potrebe aktera, dakle Senegala i Europske unije i nadamo se da će ovaj odbor poduprijeti ovaj novi e, sporazum i protokol. Hvala. Zahvaljujemo komisije, Sada predajem riječ kolegici Noriki Nikolaj koja će nam govoriti o prijedlogu izvješća. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću, e, ako mi dozvolite, govoriti na svom jeziku. Evo, ja ću samo još e, napomenuti argumente koje je komisija već e, podrobno objasnila. E, neću ih sve ponavljati, samo želim naglasiti da je ovo sporazum koji je potpisan kao rezultat suradnje stručnjaka država članica i znanstvenika i znanstvenika iz ovog područja jer postoji analiza e, Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune kao i znanstvene zajednice Europe koji su napravili procjenu dugoročne suradnje sa Senegalom, jer prvi sporazum je potpisan 1991. godine, 2006. godine je ovaj sporazum okončan, što znači da smo imali jedan, jedno veoma dugo razdoblje koje nam je omogućilo pripremu novog sporazuma. Pregovori su se odvijali u isto vrijeme kada se usvajala i zajednička riba, nova zajednička ribarstvena politika. Vizija ove nove politike se može e, se ogleda također i u ovom novom sporazumu. Ovaj sporazum e, je doveo do snivanja zajedničkog e, odbora koji će biti zadužen za odobravanje određenih odredbi i protokola kako bi sporazum mogao biti fleksibilan, naročito kada budemo radili na rješavanju problema koji će e, možda iskrsnuti u određeno vrijeme. Također ovdje ovaj sporazum e, omogućava e, tunolovcima, plivaričarima, plovilima za ribolov sa ribarskim štapovima i kočaricama da imaju pristup senegalskim vodama. Imamo točno određene količine ovih e, plovila. E, mi imamo također bilateralne e, sporazume između Senegala, Španjolske i Francuske koji imaju interes u ovom području. Ja vjerujem da će ovaj sporazum omogućiti dobro upravljanje e, resursima senegalskog e, oslića kao i odredba koja nas obvezuje na istovar e, omogućit će nam borbu protiv nezakonitog ribolova i to je nešto što je jako pozitivno. Ali također želim naglasiti činjenicu da je ovo sporazum koji je bitan i za europsko i senegalsko gospodarstvo. Ovdje naročito želim naglasiti e, prednosti za luku Dakar i e, ribolov u tom području koji može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Ovaj sporazum e, također poštuje ono što je rekla Međunarodna organizacija rada vezano uz zapošljavanje lokalnog stanovništva, u ovoj, e, ovom području do 25% i mislim da je to jako pozitivno i to pokazuje da je namjera ovog sporazuma bila da sporazum ide u korist i Europskoj uniji i Senegalu. E, stručnjaci su počeli raditi na ovom sporazumu imajući u obzir E, činjenicu da su stokovi senegalskog oslića na toj razini da mogu e, podnijeti ulov od 2000 tona od strane europskih plovila, ali to je nešto što ćemo morati naglasiti i u protokolu. To je jako dobro zato što na taj način nećemo ugroziti održivost e, ove ribe u Atlantiku. Zaključno, neću inzistirati na svim detaljima o kojima je govorila komisija, samo želim iskoristiti ovu priliku kako bi rekla da je ovaj, se, ovaj sporazum i protokol e, dobar za sve strane koje sudjeluju u njemu i e, molim vas da ga odobrite u ovom obliku koji je usvojen u komisiji jer je zaista uravnotežen i poštuje sve naše standarde koji su bitni za ovakvu vrstu sporazuma. Hvala Nikolaj. Određeni broj kolega je tražio riječ. Kolega Blanko Lopez je prvi tražio riječ, te mu predajem odmah sada riječi. Ja, ser, protanto, muy breve. Biti ću vrlo kratak jer je sve već uglavnom rečeno. Radi se o ratificiranju e, sporazuma sa Senegalom. Čuli smo e, da sporazum potpisan prije osam godina je jedan od prvih sporazuma e, potpisanim između Europske unije i jedne od ovih zemalja. Tu je bilo niz teškoća, e, ali sada je e, protokol obnovljen. E, dobro je da povećavamo broj sporazuma i ribarskih protokola. I dobro je da se ove stvari dešavaju na početku našeg saziva. to e, sporazum će trajati pet godina, dati će e, određenu stabilnost u sektoru pa se on, sektor može razvijati. E, Potpisavanjem ovog sporazuma htio bi nam svima čestitati. Nadam se da će i u budućnosti daljnji sporazumi biti mogući. E, neki novi sporazumi su sad, sad sada približavaju potpisivanju Madagaskar, Gini Basao i tako dalje. Nekoliko sporazuma čekaju potpisivanje. E, moramo e, činiti dalje napore da sporazumi koji još nisu potpisani budu potpisani u roku koji smo si odredili. E, jedna stvar o situaciji u Senegalu. Mislim da će biti korisno za sve zemlje, e, za malo ribarstvo e, koje je važno za senegalsko gospodarstvo. Malo ribarstvo će također dobiti kompenzacije nakon potpisivanja sporazuma. To nam daje primjer kako možemo raditi na osiguranju ravnoteže između održivosti i mogućnosti lokalnog razvoja. E, možemo razvijati i druge takove primjere. Htio bih pozdraviti e, sporazum, e, čestitati svima koji su na tome radili. Moramo biti što proaktivniji moramo zaključiti one sporazume koji čekaju na potpisivanje. Neki su otvoreni, neki će biti ubrzo potpisani. Hvala lijepa kolega. Hvala gospođo Lopez Hvala gospodine predsjedavatelju. Nema mnogo dodati onom što je rečeno od strane komisije u vrlo istrpnom izvještaju e, kao i u izvješću moje e, kolegice e, iz SID. Vrlo mi je drago što potpisujemo ovaj sporazum između Europske unije i Senegala. Obnova sporazuma će biti vrlo korisna, kao što je već rečeno, korisna za obje strane. Senegal je sad otvoren za strane e, flote, e, dakle otvoren je za konkurenciju. Nema mnogo što dodati ovome. Evropska unija će imati e, pristupa 14.000 tona tune i 14.000 tona senegalskog oslića. Kota oslića se može revidirati mislim da je tako, a, kočarice za ulov oslića će imati 15% drugih vrsta e, rakova, na primjer. E, potpora Evropske unije Senegalu, to jest e, mogućnost da Senegal bolje upravlja svojim e, morskim resursima, to je značajno. Na kraju naglašavam važnost da imamo elektroničku bazu za e, ribarstvo, pa možemo i evidentirati ulove kao što je rekao kolega Blanko, ako e, budemo imali e, više takovih sporazuma, to će biti pozitivno. Hvala lijepa. Sada gospođa Bilbao. Hvala lijepa predsjedniče. Neću ponoviti sve e, brojke koje smo upravo čuli. Ono što mogu reći jeste da sam sretna da imamo taj sporazum. On je uravnotežen E, s aspekta obje strane, obje će strane nešto dobiti. E, dati će nam to i podršku za, e, za malo ribarstvo u Senegalu. To će koristiti i istraživanju i održivosti. Naročito mi je drago što imamo ovaj sporazum jer jer će dozvoliti i drugim kočaricama i, i, i, i također malom e, ribarstvu. E, nema mnogo mjesta gdje e, ti mali ribari mogu loviti. Naročito mi je drago što to imamo. Pozdravljam napore komisije koja i poticanje novih sporazuma. E, izražavam podršku i uvjeravam vas da e, da će svi ovi ribari biti vrlo sretni. Hvala lijepa, draga kolegice. Gospodin Engstrom ima riječ. Hvala. Naravno da pozdravljamo sporazumu, međutim imamo neke e, sumnje ili probleme e, i to u vezi sa demerzalnim vrstama. E, vjerujemo da bilateralni sporazumi Evropske unije su u skladu sa CFP-om E, sa tunom je sve u redu, međutim senegalski oslić je problem. E, dok su pregovori trajali, e, već smo izrazili svoje, svoju zabrinutost u vezi sa oslićem. Posljednji pregovori od 12. do 14. ožujka Eh, uključivali su eh, tunu i senegalski osliđ. Eh, situacija s tunom je poznata, to je mm, uključeni ikat. Svaki ulov oslića mora biti u skladu sa odredbama ikata članak 7. Međutim, senegalski oslić je sasvim drugi par rukava. E, to je bio glavni cilj e, prethodnih sporazuma sa Senegalom koji je završio u 2006. E, CECF je napravio jednu studiju kratko nakon prestanka sporazuma. Nakon sastanka odbora u Kazamblanci E, vidjelo se da je e, e, senegalski oslić izložen prevelikom izlovu. I nova odredba CFP-a određuje točno kvote ulova. Članak 31 stavak 24 ugovora Stoga trebamo imati nove e, konsideracije kad govorimo o demerzalnoj ribi. E, čvrsto vjerujemo da da novi sporazumi budu u, moramo osigurati da nov sporazum bude u skladu sa CFP-om. Hvala lijepa na ove primjedbe. Gospodin Finč ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Oprostite. Mi smo protiv ovih sporazuma. Oni ne pomažu e, ljudima Senegala. E, e, ne, mislim da to njima ne donosi nikakve prednosti. Mogli bismo pomoći na druge načine. Komisija kaže da je to dobra, dobar sporazum jer nema lokalne konkurencije. Naravno eh, da nema lokalne konkurencije jer eh, ih eh, flote Europske unije jednostavno brišu. Sporazum je loš za Senegalce, kao što je gospođa Engstrom rekla, to je loše za Oslić i loše za porezke obveznike Europske unije. Hvala. Sada dajem riječ naše, našem kolegi Marinjovu. Izvoli, imaš riječ. Ovaj sporazum ima pozitivne aspekte, ali ipak imam neke sumnje. E, e, ja Eh, dijelim zabrinutost gospođe Engstrom. Mislim da je sporazum dobar za eh, Evropsku uniju. Eh, da li je to dobro za zaštitu vrstu i za kvalitetu resursa? Za održivost ne, ne smije važiti samo kvantitativno, moramo gledati i na kvalitativne aspekte E, na primjer zaštitu mora od zagađenja bilo bi dobro e, da Evropska unija u suprotnosti sa onom što kaže gospodin Finč, e, bilo bi dobro da potpiše i više sporazuma s drugim zemljama jer bi to doprinjelo zaštitu voda i ribarstva. Sporazum ovje, ove vrste bio bi dobar za Evropsku uniju da to donosi e, profit i drugim zemljama, ne samo Evropskoj uniji. E, faktor, to mora biti e, čimbenik razvoja, faktor protiv nezakonitog ribarstva, faktor za zaštitu ribnih vrsta. Stoga pozdravljam ovaj sporazum. Mislim da se on može poboljšati i da se treba poboljšati. Mislim da ga trebamo detaljno analizirati i da e, komisija mora vršiti dalje napori da potpiše sporazum e, sa Konakrem, Senegalom, e, Gineom, Bisao, jer radi se o razvoju tih zemalja ne radi se samo o financijskim prenosima za te e, zemlje. To bi bio neokolion, neokolonijalizam jer ovaj sporazum treba e, detaljno analizirati e, naročito s obzirom na razvoj tih zemalja jer samo u slučaju da kad se one razvijaju mogu sudjelovati u zaštiti voda i riba. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Danman. Hvala lijepa. spomenut e, e, važnost sporazuma sa Senagolom o ribarstvu E, mnogo je o tome već rečeno. Treba e, naglasiti koliko je to važno i za eksperimentalno ribarstvo. E, tu se gospođa Lope je govorila i o drugim vrstama riba. To bih htio je, na taj način možemo jedan mali dijelić ribarske e, flote e, biti uključen koji je bio isključen iz Mauritanije. E, ako sam dobro shvatio, Europska unija će dati sredstva na raspolaganje i za Senegal. Stoga smatram da je ovo koristan sporazum to e, on traje pet godina, e, dobar je za stabilnost flote. E, pitam komisiju kada će sporazum biti potpisan. Ne znamo točno kada će doći do potpisivanja. Mm, to će biti povijesni događaj i nadamo se da će se to uskoro dogoditi. Da li komisija može odgovoriti na ovo pitanje? Može li nam reći dati? 20. Eh, studenog u, u Briselu. 20. ili 21. Eh, studeni u Briselu. Norika ima riječ. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Ništa nije savršeno, ali je ovaj sporazum dobar početak on e, poboljšava kvalitetu sporazuma koju e, Evropska unija ima s trećim zemljama. E, mi tu pokazujemo da cijenimo zajedničku ribarstvenu politiku. Moramo uvijek imati i povjerenje Nemam razloga da vjerujem da će europska flota na tom području neće poštivati sve standarde koje treba ispuniti, uključujući i e, sve standarde za zaštitu e, riba. E, to će spriječiti sve štetne radnje na tom području. Ne, ja sam surađivala s tim područjem, poznajem se Senegal, kao članica AFETA sam na, na tom radila. E, mislim da postoji politička volja za stvaranje radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Naravno, sporazum se uvijek može poboljšati. E, malo ribarstvo tamo e, će dobiti podršku europskih eh, fondova. To će eh, poboljšati eh, životni standard Senegalaca. Ne vidim zašto se spominje neokolonijalna politika. Mislim da ova partnerstva moraju biti od koristi za obje strane. Mislim da je ovdje i Evropska i Unija i Senegal da su profitirali. Koliko znam, bilo je, nije bilo ni problema sa zemljama koje su koje okružuju Senegal. Naravno da možemo razgovarati o demerzalnim vrstama, ali to ne moramo učiniti i sada. E, imamo odbar koji prati e, provedbu sporazuma i na području kvantitete i kvalitete. Kad se radi o zaštiti senegalskog oslića, mislim da će predstavnici EU-a e i Senegala poduzeti mjere koje e, mogu onda dovesti čak i do e, suspenzije sporazuma. Mislim da mm, je ovo dobar početak i dobar okvir za dobre prakse kad govorimo o drugim sporazumima. Hvala. Hvala. E, oprosti, žao mi je. E, ne. Tradiciju moramo poštovati, imamo red. E, mogu vam sada dati riječ na jednu minutu, ali to je sasvim izazovno. Imate riječ, izuzetno imate riječ. E, ovdje e, je francusko carstvo koristi naš e, novac da kupi senegalski narod. Ovo je, ovo je primjer europskog carstva koje podrži, podržava francusko carstvo. Neokolonijalizam u novom ruhu. Hvala Evropskoj uniji što podržava Francusko carstvo koje i ja podržava. Gospodin Kover mi poznajemo vaš govor i e, trebamo poštivati tradiciju e, ima trenutaka kada govori izvjestitelj, e, govori komisija, a onda govorimo mi. Čuli smo primjedbe jednih i drugih, od sada ćemo imati daljnju raspravu 15. E, prosinca. E, rok za predavanje amandmana je 26. siječnja 2015. E, što prije to učinite, to bolje. Mislim da smo se dogovorili u glavnim crtama s malim nekim kritikama sporazuma. Hvala lijepa kolega, hvala gospodine Comber na ovoj primjedbi o francuskom carstvu. Mm, idemo na točku 11. E, imamo razmjenu gledišta s komisiju, javno savjetovanje o tehničkim mjerama. Sada ćemo imati razmjenu gledišta o e, budućem okviru tehničkih, mjera. Kao što znate, e, reforma zajedničke ribarstvene politike je usvojena prošle godine i sadrži također i tehničke mjere. Te tehničke mjere se tiču opreme za e, ribolov, zatvorenih zona, područja za ribolov i minimalnih količina istovara. U tom e, sporazumu imamo osnovni okvir tehničkih mjera. U ovom dokumentu insistiramo na dva e, načela, pojednostavljenje i regionalizacija. Ovdje se objašnjava da će regionalizacija omogućiti usvajanje novih tehničkih mjera koje će biti sasvim specifične za svaki ribolov u svakoj zemlji i E, temeljit će se na podupiranju lokalnog ribarstva. Jasno je da tehničke mjere neće moći biti primjenjene e, osim ukoliko se sami e, ribari ne potrude da se one provedu u djelo. Jasno je da smo u proteklih nekoliko godina imali previše mjera koje nisu bile dovoljno precizne i nisu omogućili održivost ribolova, tako da je sada sasvim jasno da moramo izmijeniti metodu po kojoj radimo. Gospodine, ja vam mogu dati riječ, ali znate, sad nije vrijeme za to. Molim vas da slušate kada drugi govore. Hvala. Danas ćemo razgovarati s komisijom o budućim prijedlozima. Očekujemo od komisije da dobijemo detaljne informacije o samom sadržaju i obliku ove, e, ovog prijedloga moraju se poštivati naravno e, prerogative parlamenta. Imamo dosta pravila koje su definirane uz pomoć delegiranih akata i e, parlament mora sudjelovati u e, izradi ovih akata od samog početka. Mora se vršiti javna konzultacija. Javna konzultacija po ovom pitanju je zaključena 14.5. 22.9. smo dobili rezultate ove e, konzultacije, a danas ćemo imati priliku nastaviti razmjenu mišljenja e, sa komisijom. Dakle, prvo ću dati riječ komisija, a nakon toga i vama ukoliko želite uzeti riječ. Radi se o pitanju koje je bitno, da ne kažem, i jako bitno za sve nas. Sada odmah predajem riječ predstavniku komisije. Gospodin Penjas, izvolite. Eh, permítame comenzar por subrayar la importancia que... Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dopustite da još jednom ukažem na značaj eh, koji mi pridajemo ovim tehničkim mjerama. Eh, to je jedan od glavnih stupova koji će nositi i pritom se radi o prvim važnim testovima novog načina donošenja e, zakonodavstva e, u vezi sa rivarstvom u Europskoj uniji. Dakle, ne radi se o mikroupravljanju u Briselu, E, nego e, mi sad ove tehničke odluke trebamo decentralizirati. To je važna uloga novog zakonodavstva i mišljenja smo da umjesto pretjerano detaljnih i pretjerano tehničkih normi da nam je potreban zakon gdje zakonodavac samo osigurava postizanje glavnih ciljeva a i svi su se složili oko toga i e sad imamo prvi test e, da, i, koji će pokazati da li smo svi skupa u stanju postići taj cilj i, e, donos, i, i da li smo u stanju imati tu novu vrstu zakonodavstva u Europskoj uniji. Već smo imali prve javne konzultacije i trenutno se nalazimo u fazi drugih konzultacija sa drugim akterima i svim dionicima u što je naravno uključen i odbor za rubarstvo Europskog parlamenta. Iz prvih tehničkih konzultacija proizašao je prvi nacrt e, ovih tehničkih mjera i osim filozofije koju sam već objasnio, pokazalo se vrlo jasno da je većina svih e, izraženih mišljenja pokazala da te pojednostavljene norme e, dakle ne radi se dakle temeljne norme moraju se razlikovati od trenutno važećih. To moraju biti mjere koje će biti e, bitno pojednostavljene. Dakle, mi se sad nalazimo... Dakle, to je jedna nova osnova i ovom uredbom moramo sada pogledati što možemo pojednostaviti. E, dakle, što možemo od samog početka pojednostaviti i na tome sada radimo i to u dva važna područja koji su od osobite važnosti i gdje je potrebno veliko pojednostavljenje. Prvo je e, područje zaštitnih zona. Zaštitne zone su vrlo važne u europskom zakonodavstvu. Mnoge zaštitne zone E, imaju za cilj, neki cilj koji više nikome nije jasan. Više nitko ne zna zašto su te zaštitne zone uopće ustanovljene. Znanstvenici više nisu u stanju zapravo rekonstruirati koji je pritom cilj bio pred očima prije 20 godina kada su te zone ustanovljene. I zato to treba još jednom sada provjeriti koje su doista korisne za upravljanje e, resursima u ribarstvu, dakle koje zaštitne zone želimo zadržati, a koje bismo možda trebali, od kojih bismo možda trebali odustati. Jer možda zapravo nema nikakvih osobitih koristi od njih. To je jedno od najvažnijih pitanja kojima se danas bavimo, a drugo pitanje je što ćemo e, učiniti sa vrlo kompliciranim normama e, koje vode do toga da se sve jako zakompliciralo, da je vrlo teško shvatiti te norme i vrlo ih je teško provoditi u djelo i kontrolirati. To je još jedno područje gdje su nam potrebne jednostavnije norme i gdje provedba od strane ribara mora biti e, moguća, mora se omogućiti ribarima da su, budu u stanju provoditi u praksi norme. Dakle, ta dva cilja, to je ono čime se trenutno bavimo u našim konzultacijama sa svim dionicima. Moramo provjeriti koje zaštitne zone ćemo e, zadržati i kako se sve skupa može pojednostaviti. Još samo jedan mali detalj. Kad govorimo o zaštitnim zonama, e, u tu preradu spadaju ne samo e, zaštitne zone iz e, Natura 2000, dakle to je jedna obaveza, dakle te zaštitne zone iz e, prirode 2000 su zaštitne zone koje moramo zadržati, kao što je već rečeno, dakle u okviru tog programa Priroda 2000. E, u tom smislu, gospodine predsjedniče, želimo nastaviti e, konzultacije. Imali smo već konzultacije u okviru e, i imali smo jedan vrlo zanimljiv sastanak sa talijanskim predsjedništvom E, i zemlje članice iz e, područja sredozemlja su ukazale na to da su tehničke mjere koje spadaju u ove konzultacije da i oni na sredozemlju žele izmjene zakonodavstva odnosno zakonodavstvo prilagođeno njihovim e, potrebama kao što ste i vi rekli komisija je mišljenja da je to da je vrlo važno osigurati da odbor za ribarstvo aktivno sudjeluje u tim konsultacijama, da je e, konstantno informiran o onome što radi komisija i završavam, još jednom želim ponoviti da vam komisija uvijek stoji na raspolaganju kako bismo skupa radili na ovom nacrtu kad god vi to želite. Hvala lijepa. Hvala.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 da će pravila biti pojednostavljena i razumljivija. Zahvalna sam za to da u vezi s time da ćemo provjeriti i smisao zaštitnih zona. Naravno da stvari koje su dogovorene prije 20 godina ne možemo jednostavno e, jedan na jedan ostaviti da vrijede i danas jer su se neke stvari e, doista promijenile i imamo e, ponekad neke druge stvari koje treba hitno zaštititi, a e, neke od postojećih e, zaštitnih zona su možda postale nepotrebne. Moje je iskustvo da e, su stari zakoni uvijek u glavama ljudi, ali bitno je aktualizirati ih i mijenjati. Moje pitanje glasi, nalazimo se u jednom procesu koji će uključivati konzultacije, termine, dakle paralelno će se odvijati rad komisije, parlamenta, vijeća i moje pitanje komisije koliko dugo mislite da će nam vremena trebati. Mi ne smijemo ostaviti ribare e, same E, iz mog e, osobnog i dugačkog političkog iskustva i, iz, i to iz vrlo demokratskog iskustva, to naglašavam e, osobito radi naših kolega iz EFDD-a. Ja vjerujem da ako budemo pažljivo radili da će nam trebati barem dvije, tri godine. Ako nam E, budu trebale dvije, tri godine, zar ne bi bilo potrebno da e, omnibus formuliramo tako da e, imamo te tri godine vremena. Eto, zato postavljam pitanje koliko će vam vremena trebati i da li u izjavi Omnibus pokrivamo važne stvari e, na temelju kojih će ribari biti u stanju u sljedeće tri godine mirne savjesti ribariti znajući da se pritom e, nalaze u okvirima e, zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo Ulrike. Riječ ima Kunat. Gospodine predsjedniče, cijenjeni predstavnici komisije, e, ugodno je čuti da upravo kad je riječ o tehničkim mjerama e, zajednička ribarstvena politika do 2020. sada treba e, uvesti neka pojednostavljenja u praksi mi imamo sada jedan toliko kompliciran, komplicirano zakonodavstvo, ne samo za ribare, nego i za kontrolne organe, a to se nagomilalo da je po mom mišljenju jako dobro da sada možemo e, započeti sa regionalizacijom i da e, zemlje koje e, koje su oko nekih ribolovnih područja, bez obzira se radi o Baltiku ili e, Atlantiku i tako dalje, da one odlučuju dalje o detaljima. Uz to, u vezi s tim imam neke e, primjedbe koje uvijek iznova slušam od ribara. Na primjer, situacija gdje imamo e, neke poreze za neke E, riblje vrste, a, pritom je, istovremeno imamo i e, pravila o broju dana na moru gdje se mora voditi zapisnik, dnevnik i to je se vrlo, vrlo komplicirano. Ja sam za to da se e, ta evidencija o broju dana provedenih na moru ukine. Što se tiče sastava ulova, o tome se isto nešto govorili, e, to je sigurno pitanje sa kojim mrežama se ribari. Tu postoje jasna pravila iz prošlosti da za jednu riblju vrstu je e, dopuštena samo jedna vrsta mreže to je možda za velike e, brodove korisno. Ja sam bio izvjestitelj za područje Skageraka i tamo smo to tako utvrdili, ali ako pogledate male ribare koji e, izlaze na more i love razne vrste ribe i haringe i, i druge vrste i slučajno, im, slučajno pritom ulove i neke druge neplanirane vrste, oni to ne smiju e, uloviti, moraju se vratiti natrag u luku, pritom zagađuju okoliš. Dakle, za male ribare e, to pravilo o jednoj jedinoj vrsti mreže mora se također izbaciti iz e, pravila. A što se tiče zaštitnih zona, da naravno, to će biti izazov. Priroda 2000, time se sad moramo baviti, ali u tim e, zonama koje su obuhvaćene programom Priroda 2000, da se tamo sad više ne smije ribariti, smatram da je to e, pretjerano i potrebno nam je jedno realno, realistično rješenje s kojim ribari mogu živjeti. Mi e, imamo i druge u druge vrste korištenja tih ribarskih područja kao što su na primjer za e, proizvodnju električne energije e, u vjetroelektranama i tako dalje i moramo naći praktična rješenja koja e, osiguravaju i budućnost za naše ribarstvo. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Nova zajednička ribarstvena politika ja mislim da tu mora biti jasna uloga Europskog parlamenta dakle prve konzultacije, druge konzultacije, pojednostavljenje, regionalizacija, sve to zvuči vrlo dobro i za to smo se u prošlosti i zalagali. Zato će ovo sada biti e, dobar test, odnosno pokazat će da li e, stvari funkcioniraju onako kako smo e, se nadali. To znači da e, da moramo biti otvoreni, ali mislim da moramo učiniti i jedan daljni korak, kao što je i Ulrike rekla, moramo znati o kojem vremenskom okviru govorimo. Mi smo uvijek iznova ponavljali da ne želimo uvoditi druge mehanizme i tehničke mjere jer ako se to e, e, radi uvijek dolazi do napetosti kao što je Ilrike e, rekla da na primjer ta zabrana korištenja različitih vrsti mreža dakle moramo vidjeti što se sa tu može učiniti neki su kolege već govorili o tome neki e, žele, na primjer, e, za male pelagične vrste ukinuti e, minimalne veličine otvora kod mreža. Dakle, i to su pitanja kojima se moramo pozabaviti, ali ne bismo trebali uvijek iznova koristiti izgovor da se mogu koristiti drugi mehanizmi, pošto nemamo jasne odredbe. I završavam, dakle mi smo za regionalizaciju i mi smo za to da se primjenjuje nova zajednička ribarstvena politika za koju smo se u koju smo uložili puno rada i truda. Hvala lijepa, gospođa Veba. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najprije želim zahvaliti predstavniku komisije na e, objašnjenjima koje je dao. Mislim da pojednostavljenje i regionalizacija da su to dva izazova ove nove reforme sektora ribarstva. Mislim da je važno da brzo definiramo te nove sheme, već postoje jasne, jasni ciljevi e, nove ribarstvene e, politike. Bilo bi vrlo važno da tu regionalizaciju provedemo, ali imajući pritom u vidu e, sve institucije koje postoje u zemljama članicama, jer na taj način bi se E, moglo reagirati na različite vrste ribarstva. Kod ove reforme moramo voditi računa o tome da sektor e, ima dojam da je odgovoran za provedbu i kod te realizacije moramo sektoru dati e, dojam da imamo povjerenje u taj sektor, ali to će biti moguće samo ako učinimo e, ciljeve dostižnima i ako budemo imali fleksibilne mehanizme i ako sve institucije zemalja članica i regija budu upotrebljene kako bi se ustanovili kontrolni sustavi kako bismo mogli e, kontrolirati ono što činimo jer samo na taj način možemo ustanoviti tu kartu koja nam je do, uvijek nedostala kad smo govorili o ilegalnom ribarstvu, na primjer. Uvijek su e, nas mučili ulovi koje nismo mogli kontrolirati. Dakle, nismo znali što se događa u zemljama članicama i zato mislim da bi to trebao biti jedan opći sustav koji trebamo e, ustanoviti da, kažemo da pojednostavljenju, da jednoj maksimalnoj regionalizaciji, e, i e, sektor treba nositi, maksimalno nositi svoju odgovornost, što je sektor i u stanju, ali također e, naravno moramo imati kontrolne sustave i e, upotrebiti institucije zemalja članica, kao što su drugi kolege već rekli. Dakle, važno je znati o kom vremenskom okviru mi uopće govorimo, jer ne smijemo E, doći u koliziju sa izvješćima na kojima trenutno radimo. A tu već radimo na amandmanima, dakle mi kontaktiramo, komuniciramo, razgovaramo sa predstavnicima sektora i zato naša izvješća ne smiju doći međusobno u kontradikciju. Ne smijemo doći u situaciju da ih kasnije moramo mijenjati kasnije kad uvedemo ove tehničke mjere. Eto, dakle, koja, koje mogućnosti e, i rješenja predlažete? Hvala, gospodin Kobern. Euh, Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ono što je rečeno o sastavu ulavu je priznavanje da su ove sve odredbe prekomplicirane i da se ne mogu primijeniti u praksi. Komisija jednostavno ne razumije da će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 ovo biti nužno. Gospodarstvo nas je naučilo da jednostavno ono što funkcionira je e, vlasništvo, a birokratska pravila ni na koji način nam neće pomoći u tome. Komisija kaže da želi pojednostavniti pravila, no međutim to nije tako. Zašto bismo mi vjerovali da će ovog puta to komisija uspjeti kad nije uspjela to učiniti ni sa zajedničkom ribarstvenom politikom? Komisija kaže da ima povjerenja u sve nas, ali to je besmisleno jer e, jednostavno oni na ovaj način će onemogućiti e, ljudima da hrane svoje obitelji. Mislim da se mi trebamo držati onog posla kojeg trebamo obaviti. Pa dobro, hvala vam na ovoj izjavi. U svakom slučaju vi ste dosljedni sami sebi. Predajem riječ. Ja zapravo smatram e, da oni koji se bave ribolovom e, možda i nemaju povjerenja u nas. E, ja se slažem s onim što je rečeno, malo čas naročito vezano uz mali ribolov. Brine me zapravo pitanje nadzora, jer mi moramo nadzirati ali ne postoji jedno rješenje za sve, tako da ne možemo nadzirati na isti način mali i veliki ribolov. I u mojoj zemlji, na primjer, postoje ogromne e, prepreke vezane uz ribolov, naročito vezano uz vrijeme kada se može vršiti ribolov, zone ribolova i tako dalje. I jako će teško biti e, provesti u djelo zapravo taj e, nadzor. Ovaj prijedlog je sjajan, ali isto tako mislim da moramo imati jednu širu predođbu onog na koji način možemo diversificirati, a to je gospodin Pon rekao malo prije kada je govorio o obnovljivim i energijama. Moramo vidjeti na koji način se sve to može zapravo dovesti u sklad sa ovim tehničkim mjerama koje moramo primijeniti. Hvala. Kolega Mario Empinto. Hvala, Eh, para dizer que há um princípio no mundo do direito e, imamo jedno načelo u pravu koje kaže da složenost pravi, propisa i pravnih normi e, stoji na putu olakšanja života e, naših sugrađana ali složenost normi može dovesti i do toga da se ne, ne razumijemo stvarnost da se možda igramo sa zakonima e, što radi ribar svaki dan on se bori smrću na otvorenom na moru E, ili e, se bori protiv velika, e, velikim flotama koji, mu također stoje na putu. Još jedno pravilo prava je pravilo jednakosti. Da, tu imamo naravno nejednakosti, mi ih nastojimo smanjiti. Mm, mali e, ribari se razlikuju od velikih e, e, ribarskih poduzeća koja ugrožavaju resurse. Naravno, tu postoje jedna nejednakost. Jedan baskijski pjesnik kaže da su ti muškarci bili ribari prije no što su se i rodili. Oni se bore sa smrću E, vjetrom. E, često ti ribari ne znaju ni plivati <laughs> koji su na brodovima i koji idu i na otvoreno more. Moramo e, imati i kriteriji materijalne pravičnosti kako da ne proglasimo jednakim što nije jednako. Prije nego što predam riječ gospođi Izabele Toma, molim vas samo da kratko govorite, jer zapravo imamo dnevni red koji je dosta gust. E, naravno, možete svi iskoristiti priliku uzeti riječ, ali vas molim samo da kratko govorite. Sljedeći put ću zapravo uključiti i kronometar. molim vas zaista da e, budete kratki. Hvala. Evo, ja ću pokušati brzo govoriti. E, Najprije zapravo želim reći našem agresivnom kolegi da ono što e, gospođa Robus kaže je da ribari moraju imati povjerenje u nas i na nama je da poduzmemo mjere koje će nam omogućiti da imaju povjerenje u nas. I od prvog dana od kojeg sam počela raditi u ovom odboru, peš, ponavljam, stalno ponavljam da nam je regionalizacija nužna. Ne možemo raditi bez nje jer ne radimo e, ne radi se isto ribarstvo u svakom e, području. Daću vam samo e, jedan primjer zapravo gdje se govori o japanskim rakovima, školjkama u Arkašonu i u Bretanji neće rasti na isti način ta školjka. S jedne strane na jednom mjestu će biti nešto kraća, na dužem, na drugom području dulja. Znači e, ne možemo na isti način primjenjivati ista pravila svugdje. Ali ipak moramo biti oprezni. Nećemo mi pojednostavniti pravila samom regionalizacijom. Tu moramo biti sasvim iskreni, jer e, sigurno je da ćemo se naći u različitim situacijama, u različitim e, predjelima, na različitim obalama i tako dalje. Dakle, sama regionalizacija neće pojednostavniti stvari. Moramo vidjeti na koji način možemo na pravedno organizirati nadzor koji je također potreban, ali taj nadzor mora biti ravnopravan i mora biti u skladu sa specifičnostima svakog predjela. To je dodatna poteškoća, ali tu poteškoću moramo mirno razmotriti i vidjeti koje je rješenje, jer to će biti jedini način da imamo na raspolaganju pravedna i ravnopravna pravila koja neće samo uzimati u obzir e, klimu ili ekosustav određenog predjela, već isto tako i specifičnosti svakog predjela kako bismo imali jednaka i pravedna pravila svugdje. Hvala. Gospodin Duncan. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. U Škotskoj smo imali primjer e, koliko je teško ribarstvo. Prošlog tjedna jedna osoba izgubila život i mi ovdje sada sjedimo i razgovaramo o pojednostavljivanju pravila. Svaki put kad komisija govori o regionalizaciji, ja sam bio razočaran. Imamo primjer e, mreža pridnevnih mreža. Za nas e, imamo sada primjer i priliku primijeniti e, regionalni pristup. No, međutim, to nismo učinili, što znači da e, ovaj odbor jednostavno, ako nastavi samo govoriti o regionalizaciji, a ne primjenjivati konkretna pravila, jednostavno ljudi će izgubiti povjerenje u nas. Moramo uzeti u obzir naravno specifičnosti svakog ribolova i svakog, svake ribolovne zone. Mi moramo e, tražiti lokalni pristup i moramo zajamčiti e, da e, svaki put primjenjujemo pravila koja su u skladu sa ribarstvom koje se primjenjuje u određenoj zoni. Moramo uzeti u obzir tehničke mjere koje će odgovarati regionalnim aspektima područja u kojem ćemo te tehničke mjere primjenjivati. Moramo biti sigurni da imamo i konkurentan ribolov u Europi, ali isto tako i da se e, odredbe e, tržišnog natječanja e, primjenjuju. A to je ono što ja govorim već više od deset godina. Hvala gospodin Duncan. kolega Sereo. Eh, eu não sei se compreendi bem o alcance e os detalhes da informação E, Hvala lijepa. Koliko sam e, e, shvatio, kod ovih se informacija radi o pitanju regionalizacije područja ulova, ali imamo to i jedno moramo imati i praktično pitanje, moramo vidjeti kako to izgleda sa zaštićenim područjima koje prednosti donose ribarstvu? Stvari stoje tako da e, mnoge naše predstave o zaštićenim područjima da su to ideje koje stoje samo na papiru. ali to ne smije biti tako. Moramo imati prave zaštićene, e, zaštićena područja. Sve to financira Evropska unija e, kroz evropske fondove e, koje su e, pokazali koristi od zaštićenih područja za ekosustave, ali i za ribarstvo. Imali smo jednu studiju o sredozemlju, o južnoj Europi, Kanarskim otocima, Azorima, e, južnom Portugalu i tako dalje. Zaštićena područja, e, tako su pokazale studije, daju koristi i za ribarstvo Dakle, idemo 20 godina dalje. Pred 20 godina su zaštićena područja stvarno bila samo na papiru, nisu donosila koristi. Jasno je da zaštita okoliša ne smije biti smanjena i reducirana samo na naturu 2000 ali kad govorimo o zaštićenim područjima onda znamo da tu ne smije biti ljudske aktivnosti, ne smije biti ulova. U Europi imamo nekih regija gdje je to važnije nego drugdje u regiji iz koje ja dolazim. Tu imamo neka zaštićena područja koje i ribari žele. E, oni bi željeli čak i više zaštićenih područja. E, ribari vjeruju da e, onda iz toga mogu izvući korist. Evropski ribari nemaju negativno mišljenje o zaštićenim područjima oni e, svojim znanjem i kulturom doprinese tome da zaštićena područja bolje funkcioniraju, da zaista funkcioniraju i da se mogu klasificirati. Hvala. Hvala. Predajem riječ e, gospođi Tomašić. Hvala lijepa. Evo neću govoriti nego jedno vrlo kratko pitanje komisiji. Dakle, E, zabrana tradicionalnog ribolova koji stupa na snagu. thirty one prosinca bar u hrvatskoj je tako to znai da oni itelji koji ive na otocima ili priobalju koji su stoljeima lovili ribu po kilu dvije da imaju za ruak to će biti zabranjeno. thirty one prosinca da li ovom regionalizacijom države članice same mogu odluiti da li će ukinuti ovu zabranu ili ne? hvala lijepa. Predajem riječ odmah, sada kada su svi zastupnici govorili, Ernestu, koji će odgovoriti na kratak i precizan način kao što je to i uobičajeno. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uzeo sam u obzir sve komentare i pokušat ću dati odgovor na pitanje koje je upućeno komisiji. Prvo pitanje koje je postavljeno se tiče e, rasporeda, odnosno kalendara. E, na... Mm, el semestre Na početku ne znamo točno kada će to biti točno u 2015. Načela su, e, imamo dva kontradiktorna načela, moramo naći ravnotežu između ta dva načela u prvom redu. Imamo e, hitnost u prvom redu, dakle trebamo djelovati žurno što prije moguće, ali druga strana medalje su konzultacije. E, mnogi u odboru su o tome govorili, o tim konzultacijama. Moramo e, izgraditi povjerenje ribarskog sektora. Ako e, budemo išli s prijedlogom prebrzo, e, onda e, ribari mogu imati dojam da nisu bili uključeni u konzultacije i to će smanjiti njihovo povjerenje. Moramo djelovati brzo, ali moramo također imati i dovoljno vremena za savjetovanja. Dionici, naročito ribari, moraju dobiti e, osjećaj da su imali vremena da dadu svoj odgovor, svoj, svoje mišljenje i da je to mišljenje saslušano. Prva polovica sljedeće godine, ali uzevši u obzir oba ova aspekta. Ako dademo prijedlog prije no što industrija e, smatra da je konzultirana, to će biti greška a mi ne želimo, ne želimo ponovno počiniti tu grešku. Još jedno pitanje koje smo ovdje čuli, mislim da je gospođa Bilbao to rekla, prijedlog omnibus, ali on nema veze s, ovime, to je potpuno odvojeno. E, govorimo o nizu tehničkih mjera koje, ćemo izmijeniti e, u e, ribarstvenoj politici. Obni, Omnibus će biti samo kratkoročni amandman koji treba osigurati da sljedeće godine nemamo e, kontradiktornosti u zakonodavstvu. Omnibus je nešto potpuno odvojeno od ovih tehničkih mjera. On samo treba nadići e, inkompatibilnosti u kratkom roku. Ne znam da li sam shvatio shvatio pitanje o povlačnim mrežama ili plutajućim mrežama. To sada razmatra komisija. E, tu nemamo datum za stupanje na snagu. E, e, su zakonodavci će također morati o tome odlučivati. To će biti u rukama vijeće. Hvala Ernesto na ovom preciznom i kratkom odgovoru. Ne, nemamo vremena Ulrike, žao mi je. Vratit ćemo se na to kasnije. Stvarno mi je žao. Vratit ćemo se na ovo. Drage kolege, sada prelazimo na točku broj 12. Na ovoj točki ćemo se dosta zadržati i moramo biti zaista organizirani. Radi se o predstavljanju komisije, delegiranih i provedbenih akata. Ovaj naš e, odbor je dobio sve više i više informacija vezano uz provedbene akte. Zbog toga je bitno imati redovnu razmenu gledišta o ovom pitanju sa komisijom koja će nam moći dati nužna pojašnjenja kako bismo mogli zaista vršiti nadzor nad e, ovom, ovom predavanju ovlasti. Budući da ćemo danas morati govoriti o dosta provedbenih akata, predlažem da odmah pređemo E, na samu srž. Mi ćemo govoriti danas, ukoliko vas to zanima, Mislim, ovo je stvarno bitno provedbeni akti, ali ako vas to ne, ne zanima, onda mi recite. Pa da, da, bila je rasprava, evo pokušali smo organizirati raspravu, žao mi je Izabel. Pa dobro, vidim e, Ulrike da sad tu raspravlja s vama, dobro, u redu, možda je htjela reći nešto bitno, ali moramo se organizirati. Rasprava je bila i sad je završena i dobro, sad je to, nećemo o tome razgovarati. Ako mi dozvolite, sada bih htio govoriti o pet e, provedbenih akata vezano za odbačeni ulov, zatim e, delegirani akt o Filipinima i zatim četiri dodatna delegirana akta o kojima smo dobili nužne informacije. E, kako bismo prvo govorili o odbačenim ulovima. Govorit ćemo o pet delegiranih akata koje je parlament dobio 20. listopada. Za svaki od ovih planova daću riječ komisiji koja će imati na raspolaganju dvije minute za prezentaciju plana. Ernesto Bjanki će govoriti o tome. Nakon toga ćemo imati pet minuta na raspolaganju po planu. Za, to vrijeme će zastupnici imati priliku postavljati pitanja komisija. Komisija će onda odgovoriti na ta pitanja. Dakle, prvo ćemo govoriti o delegirano je uredbi komisije od 20.10.2014. godine u kojoj se govori o uspostavljanju plana za odbačeni ulov za um, određenu e, pelagijsku ribu iz jugozapadnih voda. Dvije minute dajem komisiji. Žao mi je, ali nemamo puno vremena. Um, Hvala, gospodine predsjedavatelju. Evo, dvije riječi o delegiranim aktima o kojima ćemo govoriti. To su delegirani akti koji su svi izrađeni na savjetodavnim i radnim vijećima na kojima su sudjelovale sve zainteresirane strane i ovo su akti koji se temelje na mišljenju STCF-a. E, evo, na samom početku ćemo govoriti o ovom prvom planu, o jugozapadnim vodama. Tu imamo e, de minimis izuzeća za određene vrste riba, pelagilske e, ribe za plovilo 25 e, metara koje se koriste u jugozapadnom vodama, zatim surimi ribolov za albakotunu, i za e, makro e, mi smo zapravo sve, mi smo raspravili sva ove de minimis e, izuzeća i što se tiče STCF-a uzeli su u obzir i kvalitativne argumente koji su navedeni vezano uz povećanje troškova E, upravljanja ovim neželjenim ulovom. STCF e, nas je upozorio na mogućnost da dođe do preklapanja sa već e, postojećim zabranama, o tome govorimo u delegiranim aktima kako ne bi došlo do nesporazuma. E, zajedničke preporuke također sadrže i e, izuzeća za određene vrste riba za koje je potrebno održati očuvanje e, postoji obveza za istovar za 2017. godinu i to je izuzeto iz delegiranih akata. To bi ukratko bio sadržaj ovog delegiranog akta. Sada predajem riječ zastupnicima, naročito ukoliko želi gospođa Rodust. Imate li pitanja? Budući da ste vi izvjestiteljica. Ja se nisam javila za riječ. No, no, mais je, en tant que rapporteur... A dobro, ali budući da ste izvjestiteljica, zbog toga sam e, mislila da... C'est parfait. Donc... Nemate pitanja, dobro. Onda predajemo... Budući da nije bilo pitanja, niti komisija neće davati odgovor. Onda prelazimo na delegirani, delegiranu uredbu komisije od 20. listopada 2014. godine kojom se uspostavlja plan za odbačeni ulov za pelagijsku ribu iz sjeverno-zapadnih voda. Gospodin Bjanki, imate riječ. Which, which plan? Radi se o uredbi komisije od 20. listopada 2014. godine kojom se uspostavlja plan za odbačeni ulov za e, pelagijski ribolov u sjeverno-zapadnim vodama. Hvala. Zapravo, ja sam malo čas govorio o sjeverno-zapadnim vodama, a sada ću, ukoliko mi dozvolite, govoriti o jugozapadnim vodama. Ispričavam se zbog ove zabune. Dakle, što se tiče ovog plana za jugozapadne vode, to imamo dvije odredbe e, o kojima smo govorili e, za sjeverno-zapadne vode, dakle, de minimis izuzeće za Surimi i Alba Kotunu e, također postoji e, jedno izuzeće e, vezano za e, makroribarstvo i postoji de minimus izuzeće vezano uz određene područje za pelagijski ribolov koji se lovi kočaricama i radi se o makroribolovu. ribolovu. Tu imamo od 1 do 2% i od 2 do 5% izuzeće. E, STCF je također uzelo u obzir i izuzeća vezana za održavanje u životu određenih vrsta riba. Tu je dato obrazloženje i upozorenje od strane STCF-a mogućnosti e, preklapanja sa već postojećim zabranama i to smo također napomenuli u delegiranom e, aktu. što se tiče e, minimalne veličine za e, istovar, za ančune, STCF je razmotrilo tu odredbu i nije bilo nikakvih primjedbi. Žele li zastupnici uzeti riječ? Pa dobro, onda nisam trebao ni predvidjeti vrijeme za govor. A evo, Werner ipak. Äh, ja vjerujem da svi znamo da su delegirani akti prenošenje e, e, zakonodavne funkcije od strane parlamenta i vijeća na komisiju. U ovom slučaju se o ovim delegiranim aktima razgovaralo sa vijećem. Kad ovo stupi na snagu imat ćemo tri mjeseca vremena e, da inzistiramo i onda moramo paziti što će e, e, onda biti predloženo od strane komisije i tek onda ćemo moći intenzivnije i preciznije diskutirati. Koliko ja znam, to je procedura i zato ovdje zapravo imamo relativno malo pitanja, po mom mišljenju. Je pense pas que Ne vjerujem da komisija ima nešto za reći ovdje. Onda prelazimo sada na uredbu komisije eh, za ribolov male pelagijske ribe u sredozemnom moru. Small pelagic fisheries in five subregions in the... Ovdje se radi o pet podregija u sredozemnom moru, eh, zapadni Mediteran, E, Jadransko more i DNGC. U svim ovim područjima imamo de minimis pravila i nemamo izuzeća vezana za održivost. Procent de minimus e, izuzeća se kreće između 3 i 7 posto i e, tiče se sredozemnog mora, južnog i sjevernog Jadranskog mora, Malte i Sicilije. STCF je razmotrio argumente koji su dati i zaključili su da postoji opravdanje ovih argumenata koje e, bi ukoliko se de minimis pravila ne primjene dovelo do povećanja troškova tako da se mi slažemo s ovim što je predloženo. Hvala. Imamo li primjedbi? Ne. Hvala vam onda. Sada prelazi na uredbu komisije kojim se uspostavlja plan e, za e, odbačeni ulov e, Baltičkog mora. The different uh, plan discovers all fisheries. To je plan koji se tiče svih zemalja na Baltiku. Plan se odnosi na sve vrste. Ehm, list će biti tamo ostavljen u 2017. Ehm, imamo pasivni ehm, alati za, za bakalar dolaze u obzir. Imamo Eh, minim, minimalne rezerve za bakalar 35 cm eh, za bakalar i eh, lososa tu imamo nisku stopu mortaliteta, tu nema problema. Prvo mlještenje bakalara ovdje nije u pitanju. Imam dva zahtjeva za riječ. E, Alrike će željeti uzeti riječ. E, sada to upravo paše pa imam načelno pitanje. E, možemo li dobiti e, informaciju koje ribe imaju šansu preživljavanja, a koje ne? Imamo pojedinačne slučajeve, ali nemamo opći pogled. E, mogu li nam znanstvenici reći e, koje ribe, ne samo na sjevernom i istom moru, e, koje ribe mogu preživjeti? Hvala Enrike. Gospođa Engstrom ima riječ. zašto ste referencu za bakalar e, promijenili od 38 na 35. To me zanima. Werner Kuhn. Švedska, Njemačka i tako dalje. E, reverentna veličina u istočnom moru. E, što se tiče bakalara je razno razna neki imaju 38 cm, a neki 35, sad imamo jedinstveno pravilo. E, to onda e, organi mogu dobro kontrolirati, 35 cm. Izuzeća e, što se tiče odbačenog ulova, to jest obveza pristajanja, E, tu imamo razne alate, e, recimo košare i tako dalje. E, tu je stopa preživljavanja mlađa vrlo visoka. Iz toga mogu biti vraćeni u more. Mi stvarno trebamo znanstvene okvire. Recimo list može preživiti to treba odlučiti na licu mjesta i tu bi trebalo imati upute za e, odluku. Hvala, Werner. E, sada ima riječ komisija, ona može odgovoriti. Hvala lijepa, hvala na komentarima, nastojat ću biti kratak. E, zašto smo pokušali u, u postupku pomaganja pripreme ove zajedničke preporuke. Nastojali smo dobiti od znanstvenika točan odgovor o preživljavanju. E, to je teško odgovoriti u vakuumu. E, radi se o individualnim situacijama. Nemamo znanstvenu provjerenu listu od strane e, stručnjaka E, moramo znati u kojem smo području, kako se ponašaju riberi i tome slično. Nastavit ćemo suradnju sa znanstvenicama i sigurno ćemo imati sve više obavijesti, podataka, e, a te ćemo podatke dostaviti e, vama čim ih budemo dobili. Dakle, suradnja sa znanstvenicima se nastavlja. E, što se tiče razloga zašto smo promijenili e, e, minimalnu veličinu za za nema biološkog razloga za sadašnji, sadašnju minimalnu veličinu 35. To je STCF zaključio zadržavanje 308 o, je načelno odredba koja može dovesti do odbacivanja nema biološkog efekta na zaštitu stoka. Hvala na ovim pojašnjenjima. Idemo sada na uredbu komisije o plan za odbačeni ulov u Sjevernom moru. Hvala predsjedniče. To pokreva sve pelagijsko ribarstvo u, Sjevernom moru. I imamo izuzeće za preživljavanje, e, za lokarde, e, E, to je primjer gdje preživljavanje e, ovisi o drugim faktorima koje trebamo uzeti u obzir i e, imamo tu standarde preživljavanja koji su vrlo strogi. Plan uključuje i jedno izuzeće de minimis u, u, za vozil, plovila ispod 25 metara to počinje od 3% i onda ide na 2% 2016. STCF je pogledao sve to, e, preživljavanje e, i za izuzeće ne može biti veli, visoko. Za de minimis izuzeće gledali smo e, kvalitetu argumenata koji su podastati E, ovi disproporcionalni troškovi rukovanja su bili u pitanju. Hvala. Ima li primjedbi kolega? Nema. Mm, komisija ne treba e, odgovoriti. Globalna primjedba. Uh, odbačeni ulov. E, imamo pitanje e, područja primjena e, članak 15. uredbe kaže da tu možemo imati specifične odredbe za ribare i iskrcavanje ili pristajanje. Mogu li ti planovi za odbačeni ulov imati tehničke mjere ili ne? Pitam sada predstavnika komisije, pitam jednostavno i jasno pitanje e, i e, planovi e, odbačeni ulova mogu li oni sadržati tehničke mjere što se tiče iskrcaja ili pristajanja. Imate li odgovor? Moj je odgovor da bismo tu također trebali pojašnjenje od vijeća i parlamenta, je li to moguće ili ne. Način na koji mi čita, čitamo ovu delegaciju nismo sigurni da pravno možemo reći da to ovlaštenje imamo. E, delegiranje zakonodavnih ovlasti komisiji je izuzeće, izuzetak vi, kada vi i vijeće nam želite dati tu ovlast, onda to morate e, izričito reći. Ono što mi vidimo, e, e, vidimo tu logiku, vidimo u čemu je problem, ali mislimo da tu trebamo pojašnjenje o opsegu delegiranja ovlasti mi nemamo e, jasnu pravnu osnovu koja bi sadržavala tehničke mjere. Ako mi dozvolite da ću riječ e, Niru koji bi nam mogao objasniti nešto o tome. Hvala lijepa na ovom povjerenju. Ovo je delikatno pitanje jer e, moje interpretacije ne mogu utjecati na zajedničko mišljenje parlamenta. Ali ako se dobro sjećam, Ovi pregovori su doveli do usvajanju odredbi stavka 5. točka A temeljne odredbe koja govori o višegodišnjim planovima i sadrži specifične odredbe vezane uz određene vrste ribolova i određene vrste koje se moraju obvezatno iskrcavati. To uzima u obzir i amandmane koje je predložio parlament, a u kojima se eksplicitno govori o zaštitnim mjerama mlađi. Neki od tih argumenata su raspravljani i na sastancima i ja osobno iz ovog mogu zaključiti da ovaj tekst nikako ne predstavlja prepreku za e, primjenu tehničkih, e, tehničkih mjera. Hvala, Ro. Koliko sam shvatio, vi e, iz ovog e, zaključujete da tekst ne predstavlja prepreku. Vi ste vrlo, na vrlo, e, koristili ste zapravo pravnu terminologiju i pravnu formulaciju kako biste to rekli. Hvala u svakom slučaju, evo dobili smo odgovor parlamenta, a posle tome možemo razgovarati s komisijom. Drage kolege, sada ćemo preći na jedan dosje koji je zapravo goruća tema, radi se o Filipinima. E, govorit ćemo o delegiranom aktu kojem nije na naš odbor, već odbor e, INTE. E, radi se o e, uredbi iz 19.8.2014. godine koji govori o carinskim generaliziranim carinskim povlasticama, odnosno SPG-u na Filipinama. Ovaj akt omogućuje Filipinima da imaju generalizirane carinske povlastice koje će se primjenjivati na e, ribolov i ribarske proizvode i a ova zemlja e, zapravo je zemlja koja se smatrala do sad e, trećom zemljom i zemljom koja ne surađuje sa nama na području spriječavanja nezakonitog ribolova. Znači da je komisija od šestog mjeseca ove godine dobila takozvani žuti e, karton. E, u tek krajem 12. E, mjeseca ove godine ćemo znati kakva je sadašnja situacija, ali 10.12. će se trebati glasovati o ovom delegiranom aktu na sastanku odbora, nakon toga i na plenarnom zasjedanju. Dakle, traži se od nas da odobrimo ovu uredbu koja govori o generaliziranim carinskim povlasticama, a Filipini, to vrlo dobro znamo, ne surađuju s nama na području sprečavanja nezakonitog ribolova. E, u, I mislim da to zaista e, nije E, sasvim logično. Evo ja ću predati riječ komisiji, a nakon toga ću e, vam reći što sam ja rekao i što su neke druge kolege rekle na sastanku odbora INTE. Ali evo, najprije dajem riječ komisiji koja će u dvije minute reći nam zbog čega komisija smatra da Filipini trebaju imati ovaj statut SPG plus kada mi smatramo da to nije sasvim logično. hvala gospodine predsjedniče, hvala što ste mi dali priliku <clears throat> da eh, o ovoj temi govori. Mislim da ovo prvi put da se o ovoj temi govori na ovom odboru. Eh, mislim da će mi trebati oko dvije minute jer moram razjasniti neke stvari koje ovom odboru možda nisu poznate. Jučer smo imali priliku čuti mišljenja ovog odbora e, koje, o kojima nas je informirao predsjednik. Dakle, vrlo ukratko, e, Da, ali vi sada ovdje nam se obraćate kao da ne znamo ništa. Mi zapravo poznajemo sasvim dobro ovaj sustav. Mi nismo neznalice. Ovo je bio nesporazum, nisam mislio reći da vi ne znate ništa, ali je ovo novi sustav koji e, je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, dakle tu ima novih elemenata ali ja ću se usredotočiti samo na one elemente koje ste vi uče spomenuli da su sporni. E, GSP plus je sustav gdje dajemo povlastice Filipinima jer su obećali da će poštivati e, neke međunarodne konvencije, konvencije koje se tiču ljudskih prava, radničkih prava, ženskih prava i tako dalje. Dakle, E, ovo tu, se ne radi o e, e, gospodarskim kriterijima koji se tiču nekog konkretnog proizvoda. Kad je riječ o ribarskim proizvodima, želim reći da GSP plus nije blanko ček. Mi pokušavamo postići sljedeće, da kad se to počne primjenjivati, da e, s jedne strane pružimo pristup našem tržištu nekim zemljama, a s druge strane da to bude korisno za našu industriju. Kako ćemo to postići? Postoje instrumenti unutar ove uredbe i van ove uredbe i imaju veze sa fair trgovinom. Dakle, u ovoj GSP plus uredbi ako znamo da bi moglo doći do povećanja uvoza i što se tiče volumena i što se tiče smanjenja cijena, onda komisija ima pravo e, primijeniti e, specifične mjere, alate i to barem tri. Dva se tiču e, konkretno samo poljoprivrede i ribarstva i vjerujte mi, postoje drugi sektori koji su vrlo ljubomorni na ovo. Imamo instrumente za nadzor, imamo e, sigurnosne e, odredbe i to specifično za poljoprivredne i ribarske, ribarstvene proizvode. Imamo instrumente izvan ove e, uredbe GSP+, i to su instrumenti koji su vam poznati. To su antidampinški instrumenti i naravno i u instrument koji je upravo spomenut. Dakle, GSP plus ne e, štiti zemlje od, e, u slučaju da ne, ne poštuju e, konvencije i pravila. Dakle, zapravo sada već imamo jedan slučaj koji je otvoren protiv Filipina u pitanju su bicikli, dijelovi za bicikle. E, slično je i sa IUU. I zato, da zaključim, uz sve te opcije koje stoje na raspolaganju, e, odbijanje delegiranog akta, odnosno e, odbijanje proizvoda iz svih drugih sektora zbog samo jednog sektora, iako imamo instrumente koji se odnose na taj specifični sektor, a pritom imamo mjere pomoću kojih možemo izaći na kraj sa zemljom koja ne poštuje pravila, mislim da bi to bilo pretjerano. Hvala. Sada predajem riječ kolegama koji žele uzeti riječ. Najprije Gabriel Mato. Gracias, presidente. Gracias, representante de la comisión. Hvala <clears throat> gospodine predsjedniče, zahvaljujem i predstavniku komisije. E, želio bih reći da nemam ništa protiv Filipina ili ovog sporazuma, ali ono što mi se ne sviđa je da oni e, prakticiraju ilegalno ribarenje. Mi ono što moramo činiti je moramo e, štititi ribarstvo isprečavati ilegalno ribarstvo, ribarenje. Ja ne mogu razumjeti zašto komisija čini se da nitko ne razumije da e, komisija s jedne strane kaže ako oni poštuju 27 međunarodnih sporazuma to nam je dovoljno bez obzira što rade u drugim područjima a u isto vrijeme komisija kaže im daje žuti karton zbog ilegalnog e, ribarenja. Dakle, to je jedno s drugim u kontradikciji. Ne možemo im dati blanko ček. Moramo posegnuti za običajnim mjerama. Postoje Dakle, postoji e, regulacija e, koja se tiče ilegalnog ribarenja od strane i moramo je primjenjivati. Ne možemo im dati te carinske povlastice za ribarske proizvode, a tek onda e, ići provjeravati da li se oni pridržavaju e, odredbi i u UA u vezi sa ilegalnim ribarenjem. Moramo tu provjeru najprije učiniti. Dakle, u slučaju trgovine, što se tiče fair trgovine i antidumpinga, situacija se razvija Ovaj instrument neće zaštititi sektor. Ako kažemo da ćemo sutra da ćemo im sutra dopustiti ove carinske povlastice, a istovremeno im pokazujemo da ne zadovoljavaju standarde i da zaslužuju crveni karton. Mi smo već zapravo pokazali žuti karton, dakle želio bih da komisija shvati što treba učiniti. Hvala Gabriel Izabel Toma. Zahvaljujem. Gospodine predstavniče komisije, što se tiče nezakonitog ribolova, nema tu neke sredine. Ne trebaju nam ovakvi instrumenti koji bi nam omogućili da provjerimo postoje li problemi, jer tu problem već postoji. Filipini ne žele s nama surađivati na suzbijanju nezakonitog ribolova i ne treba nam nikakav instrument da bismo mi to provjerili. Dakle, Filipini ne samo da odbijaju surađivati s nama, već isto tako, iako to još uvijek nije dokazano, postoji sumnja, možda ću koristiti sada teške riječi, ali dobro, tako ćemo brže doći do srži, postoji sumnja da se krijumčari bijela tuna preko tune. I to je stvarnost da li sada u ime tih 27 konvencija koje smo imali sa Filipinima trebamo zatvoriti oči što se tiče činjenice da Filipini ne žele surađivati s nama. Bez obzira na to da li se radi o žutom ili crvenom kartonu, politički govoreći mislim da ovo nije ispravna odluka. Hvala Izabe. U potpunosti se slažem s onim što si upravo rekla. Lena? I Ja mislim da su ovo vrlo kontradiktorne stvari. GSP plus status treba trebao bi dodijeliti tek kad su ova pitanja koja se tiču ribarstva razriješena. Mi želimo da se E, taj status Filipinima da Filipinima te kada više ne bude na popisu e, i u, u zemalja. Dakle, kad ispuni e, uvjete. Hvala. Sada predajem riječ Ulrike. Hvala gospodine predsjedniče. Moram reći da sam zapravo ostala bez teksta i to zbog toga što se tu indirektno E, nama imputira da se mi brinemo samo o trgovini ribom. Ne, ne radi se o tome, radi se o ilegalnom ribarenju i zapravo o uništenju biomase. Radi se o tome da mi ovdje u Europi e, kroz reformu ribarstva se trudimo e, ozdraviti naše riblje resurse i najveći problem pritom u cijelom svijetu je ilegalno ribarstvo. I kad sada znamo, kao što je rekla kolegica Izabel Toma, da Filipini odbijaju zabraniti ilegalno ribarenje, odnosno trgovinu ilegalno ulavljenom ribom, u svakom slučaju odbijaju to politički prezreti, onda ja ne mogu shvatiti kako mi Evropska unija, kako možemo zažmiriti na jedno oko. Dakle, tu se ne radi o trgovini, nego o zaštiti okoliša, o zaštiti vrsta, o zaštiti naših mora. I zato molim da se o tome razmisli kako možemo zajedno e, se boriti protiv ilegalnog ribarenja i mislim da u ovom slučaju, u slučaju e, Filipina, ne smijemo biti popustljivi, moramo biti strogi. Hvala lijepa. Hvala, Pako Milanman. Hvala lijepa, bit ću kratak. Ja sam jučer već imao priliku na eh, odboru za međunarodnu trgovinu govoriti o ovoj temi. Eh, dakle, ovo što kaže komisija eh, sve je to lijepo i krasno, ali s druge strane se pokazuje Filipanima žuti karton, a to je jedno s drugim u suprotnosti, u kontradikciji. To samo po sebi u kontradikciji, uopće ne govorim o koherentnosti eh, postupaka komisije, ali želim shvatiti eh, s jedne strane se eh, daje ovaj status Filipinima, s druge strane im se pokazuje žuti karton. Kako to jedno s drugim e, može biti pomireno? Predam riječ komisiji. Mislim da je Cezar Devan tražio riječ. Evo Cezar, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mm, ja želim zapravo govoriti o dva pitanja pitanje procedure i koherentnosti, odnosno dosljednosti i negativne predođbe koje možemo imati u komisiji, a s druge strane želim govoriti o odnosima i promjenama između odnosa Europske unije i Filipina, jer mislim da je došlo do tih promjena. Što se tiče same procedure i bi polarnog sustava i nedostatka dosljednosti komisije. Mislim da komisija mora uzeti u obzir uredbe koje su na snazi. Te uredbe nas obvezuju da e, parlamentu, parlament obavijestimo svim izmjenama u roku od šest mjeseci. Komisija je bila svjesna da je to nešto što je rizično i da to može dovesti do kontradiktornih e, mišljenja. Komisija je morala predstaviti ovaj prijedlog i e, naše kolege iz e, opće uprave za trgovinu su to objasnile. Radi se o veoma značajnim pitanjima za Filipine i Europsku uniju. Ukoliko komisija sutra bude dala crveni karton za Filipine, E, sutradan odmah će biti zabranjeni svi proizvodi koji dolaze iz Filipina unutar Europske unije. I to je sasvim jasno. Kakva je situacija danas po pitanju e, pregovora Europske unije i Filipina? S jedne strane, Komisija je 2012. godine dala negativno izvješće, zatim je započet e, dijalog s Filipinama, koji je bio negativan. E, vezano uz e, jedan e, okvir koji je u potpunosti bio zastario i trebalo ga izmijeniti. Bilo je jasno da se da su sankcije koje su bile predviđene E, nisu bile odgovarajuće, nisu bile odvraćajuće u svakom slučaju, zatim je trebalo ojačati sustav nadzora, shvatili smo da postoje ozbiljni e, problemi u organizaciji te da je cijelokupan sustav taj e, bio manjkav. Želim odgovoriti gospođi Toma u od momentu kada je komisija uzela usvojila ovu odluku o žutom kartonu za Filipine iz šestog mjeseca. Zadužili smo jedan tim za pregovore sa Filipinima i moram reći da su Filipini veoma pozitivno reagirali i odmah su usvojili novi akcijski plan i utrostručili su nadzor za sprečavanje nezakonitog e, ribolova, zaposlili su e, novih 1700 e, osoba i počeli su primjenjivati sve preporuke i odredbe međunarodnih organizacija i primjenjivati međunarodne instrumente koji su na raspolaganju za sprečavanje nezakonitog ribolova i tako dalje. Kakva je situacija danas, gospodine predsjedavajući? Može li komisija smatrati da se ovaj žuti karton može povući. Nažalost ne. Nažalost, usprkos svim ovim naprecima i dalje postoji jedan problem, a to je ključan problem. Radi se o e, zakonodavnoj osnovi vezanoj uz ribolu na Filipinama. E, prije četiri mjeseca usvojen je prijedlog zakona koji je bio savršen, e, u koji je predviđao sustav nadzora, kontrole, i e, sankcije koje su zaista bile učinkovite i odvraćajuće. Cijelokupan sustav upravljanja je bio dobar, komisija ga je odobrila, dala pozitivno mišljenje o njemu. Taj predlog e, zakona je predat e, Kongresu i Senatu na u Filipinima. Kongres ga je usvojio bez većih izmjena, ali nažalost Senat ga je prije nekoliko dana odbio, odnosno usvojio je izmjenjen e, prijedlog u kojem su sankcije koje su predviđene mnogo blaže. E, naročito su ukinute sankcije za industrijsku flotu što e, predstavlja veliku razliku u odnosu na prvobitni prijedlog. Mi smo razgovarali sa predstavnicima vlade i koji rekli su nam da je prekjučer raspravljano o jednom novom prijedlogu u okviru trijaloga Novi predlog je predat e, Senatu koji je zaprimljen jučer i odbor je sinoć e, informirao informiran da e, nažalost ni ovog puta taj prijedlog nije usvojen. Znači da sada nam preostaje još jedna mogućnost, a to je da se ovaj e, dvodomni parlament sastane uskoro i da donese usuglašenu odluku jedino tako ćemo moći reći da su Filipini usvojili zakonodavni okvir koji će omogućiti suzbijanje nezakonitog ribolova. Tu su nam preostala još dva elementa koja nisu od manjeg značaja vezano uz izvoj tune i proizvoda od tune kao i sporazum sa trećim zemljama Pacifika koji nam omogućuje potpuni nadzor ribolova u toj zoni. Komisija se nada da će Filipini napredovati u uputpunjavanju ovog zakonodavnog okvira, ali za sad, nažalost, je sve u rukama Senata. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala Cezar na svim ovim detaljima koji su nam žalost samo potvrdili činjenicu da je jedina škola na svijetu u kojoj možemo dati istovremeno i dobre i loše poene istom učeniku zapravo Europska komisija. Komisija dakle daje i dobru i lošu ocjenu istovremeno jednom te istom učeniku. Neću reći da je komisija E, ovdje e, šizofrena, ali istina je da donosi kontradiktorne odluke. Ovdje imamo predstavnicu opće uprave za trgovinu, sa njom sam već razgovarao prije par godina i jasno je da je za ovu e, glavnu upravu ribolov značajno područje. Shvatio sam da gospodin Degur više nije tu i iskreno se nadam da ribolov za glavnu upravu za trgovinu neće služiti e, sada kao e, čimberik za prilagodbu i da se neće e, na nju gledati na ribolov gledati kao na nešto što ima manju važnost. Mi to nikako nećemo dozvoliti. Cezar, ti si rekao da će 13.11. biti održani e, razgovori sa dva doma. Nažalost, to je prekasno, jer 10.11. mi moramo usvojiti ili odbiti ovaj prijedlog. Ja se ne protivim dogovoru, odnosno sporazumu s Filipinima. Nitko ovdje se tome ne protivi, ali samo pod uvjetom da Filipini također poštuju naša pravila vezana uz uzbijanje nezakonitog ribolova. Kao što sam rekao jučer na odboru INTE, Sudjelovao sam u razmjeni e, mišljenja, neki od vas su bili prisutni i mogli su vidjeti da sam potvrdio mišljenje i stajalište odbora Peša, vrlo jasno sam to rekao i evo sad vam e, javno govorim da ću uputiti i pismo predsjedniku odbora INTA, e, Werneru, koji, u kojem ću napisati da odbor Peš jednostavno traži da se ovaj delegirani akt e, odbije i ne usvoji. I tražit ću da odbor INTE uloži prigovor na ovaj delegirani akt. Mislim da je to najmanje što možemo učiniti danas. Ovakav sporazum ne možemo prihvatiti u ovom obliku koji je predstavljen danas, sve dok se nešto ne promjeni na Filipinima. Filipini mogu naravno ponovno podnijeti zahtjev za par mjeseci, zašto da ne, ukoliko riješe ovaj problem nezakonitog ribolova, ali u svakom slučaju sad za sad ćemo mi uložiti prigovor na ovaj delegirani akt. To je ono što sam htio reći. Sada prelazimo na točku treću gdje govorimo o ostalim delegiranim aktima. Što se tiče delegiranih akata o kojima smo obavješteni i za koje smo dobili predloge, ćemo najprije govoriti. Najprije e, delegirana uredba komisije kojom se utvrđuju modaliteti funkcioniranja savjetodavnih e, vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike. Temelji se na članku 45. I rok za prigovor je 9.12.2014. godine. Ovaj akt e, definira pravila vezana u strukturu organiziranja savjetodavnih e, vijeća i postupak funkcioniranja novih konsultativnih vijeća. Imamo li nekih primjedbi ili komentara vezano uz ovo pitanje? Ne. Onda prelazimo na prijedlog uh, delegirane uredbe komisije kojom se dopunjuje uredba uh, parlamenta i vijeća od 17.12.2013. godine vezano uz posebne odredbe za um, um, manjkavosti vezane uz Europski fond za pomorske poslove i ribolov. Radi se o e, delegiranom aktu na kojem se još uvijek radi, a ovdje se govore slučajevi e, manjkavosti koje države članice moraju primijeniti i definirati u okviru ove uredbe. Imamo li nekih primjedbi? Ne. U tom slučaju prelazimo na sljedeći delegirani akt. Radi se o predlogu delegirane uredbe komisije kojom se dopunjuje uredba parlamenta i vijeća od 17.12.2013. godine kojom se utvrđuju uvjeti i postupci koji se moraju primijeniti kako bi se odlučilo da li e, se na napletivi iznosi mogu platiti od strane država članica. Radi se o delegiranom aktu koji ima istu pravnu osnovu kao i prethodni i ima za cilj definirati kontrolirati da li nenaplativi iznos se može e, platiti od strane država članica ili će se to naplatiti iz proračuna Europske unije. Nemamo primjedbi. Zatim prelazimo na prijedlog delegiranog uredbe komisije vezano uz Europski fond za pomorstvo i ribolov, vezano uz utvrđivanje E, datuma za prihvatljivost zahtjeva. Radi se o e, aktu koji se tiče operatera koji su napravili određene nepravilnosti vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku. Radi se o delegiranom aktu koji je politički osjetljiv, koordinatori su o njemu razgovarali jučer i usvojili su stajalište za svak i od kluba zastupnika. Žele li kolege e, nešto reći u vezi ovoga? Koliko vidim, e, nitko se ne javlja za riječ. U tom slučaju ćemo smatrati ovu točku zaključenom i odmah prelazimo na prezentaciju studije o akvakulturi. Uh, uh, Hvala predsjedniče, gospođe i gospodo. Ja sam Alista Lane iz uh, Europskog udruženja za akvakulturu IMS je mreža koja nastoji premostiti znanost i profesionalni sektor u akvakulturi tu e, imam jednog kolegu, drugi nije mogao doći. Ja ću dati prezentaciju u e, četiri dijela. Prvo ću gledati e, izazove, drugo ću gledati posljedice šireg sektora, zatim ekonomske konsideracije i podrška javnosti, održivi razvoj i javne politike je četvrti dio ovdje gledamo e, po e, četiri podsektora e, mrzlovodne morske ribe, toplovodne morske ribe, slatkovodne ribe i školjkaše. Ovdje vidite zadnjih deset godina razvoja akvakulture. Imamo na dnu je losoc, onda imate glavne vrste, velike pastrve, to je stabilno a druge vrste e, nisu važne u smislu komercijalne proizvodnje. E, u toplovodnim vodama imamo e, razvoj, imamo recimo povećanje kod raznih brancina, arbuna i tako dalje. Tu imamo pože. Ovdje imamo pad e, razlog uključuje pristup vodi, zakonodavstvo, e, e, zatim plafone za ulov za i, to također pokazuje i pad potražnje. Proizvodnja je stabilna u posljednjih deset godina. Školjkaši, dagnje su najvažnije područje onda slijede oštrige, tu je malo pala proizvodnja e, to, zbog smrtnosti, tu smo imali jedno saslušanje. E, što se mo napravi, e, što smo napravili? Mi smo se obratili zapravo biotehnologiji. Imamo 40 tehnologija, a ne koriste se sve u cijelom životnom ciklusu E, e, mi sad gledamo na izmjenu vode, velike sustave e, u slatkovodnim kopnenim bazenima. Onda imamo sustave gdje voda prolazi kroz bazene, protočne bazene, imamo visoku tehnologiju, cirkulirajuće sustavo, 80-90% voda se regulira Imamo tu u, u slatkovodnim vodama i u na moru i čak u zatvorenim prostorima. Imamo i velike kaveze u izloženim e, lokacijama gdje e, su struje jake. Za škol, školjkaše imamo proizvodnju na dnu kao i e, viseće kaveze ono što smo napravili, prošli smo sve zemlje, sve vrste, sve podatke koje smo, pa smo ih klasificirali po predominantnoj tehnologiji. U mrzlovodnoj morskoj proizvodnji 90% e, su e, lososi, e, je losos u velikim sustavama na izloženim lokacijama. To ne mora biti e, e, na otvorenom moru, ali može biti i blizu u e, obale. Slatkovodna proizvodnja imamo kaveze na moru i proizvodnju na kopnu. To su uglavnom na kopnu, su uglavnom recimo listi i slične ribe. E, s lijeve strane imate tradicionalnu proizvodnju pasterve, 60% proizvodnje u 2012. u bazenima, u Mađarskoj 30%, a ostatak od 10% jesu druge tehnologije, e, uključuju reciklirajuće sustave. Imamo e, viseće kaveze E, e, a e, određeni postupak se uzgaja na dnu. Sada gledamo na izazove za rast, o tome govorimo prilično opširno u izvještaju. Ekonomski izazovi za toplovodno morsko uzgajanje, tu imamo pristup kapitalu, dobitak, porast proizvodnje E, slično se može reći i za slatkovodnu proizvodnju. E, e, školjkaši imaju problem sa pristupom kvalitetnoj vodi. Na tržištu je problem komunikacija o koristima uzgojene ribe a sada imamo i problem u uzgoju pasterva. E, tu su problem e, e, licence. U vidimo da na tržištu se ukus stalno mijenja za morsku i slatkovodnu ribu sektor će morati pratiti te promjene u trendovima kako bi odgovorio e, recimo šaran i pastrva e, se više ne traže toliko e, prevelika koncentracija ponude je veliki izazov za proizvođače toplovodne morske vode problem je da e, nove vrste dolaze na europsko tržište iz trećih zemalja. E, e, naravno da postoji konkurencija mesne industrije. U drugom dijelu studije smo pogledali na posljedice za velike sektore rast Gledali smo EATIP, eh, e eh, inovacije u tehnologiji. Eh, tu imamo jednu dokument o viziji i o strategiji. I dobili smo odgovore od 30, 370 proizvođača i istraživača koristili smo i e, višegodišnji e, akvakulturni plan Europske unije. E, planovi koje imaju, nema, nemamo procjene kvantificiranje proizvodnje, pa onda za to nemamo scenarije. Mi smo se bazirali na, na podacima tehnološke platforme. Ovdje imamo sažetak podataka pogledali smo na predviđanje e, rasta e, od 2010. do 2030. Gledamo porast u tom periodu e, mrzlovodne i toplovodne ribe će porasti, proizvodnja će porasti za 100% u tom periodu. Slatkovodne ribe rast će biti 43%, aškoljkaši, proizvođači i e, sektor e, ne smatraju da će to porasti u sljedećih 20 godina. To nam daje 772 e, tisuće dodatnih tona u akvakulturi, 6 milijardi eura dodane vrijednosti. Tu smo napravili neke procjene cijena, predviđanje cijena i dodanu vrijednost u tome. E, e, dobili smo i dobre informacije o zaposlenju. E, vidimo porast zaposlenja od 52 tisuće radnih mjesta. Nemamo podatke za, za sektor školjkaša koji zapošljava još više radne snage. Koju hranu trebamo? E, trebamo 400 e, tisuća tona e, hrane. A hrana u akvakulturi je velik dio naše studije i to pojašnjavamo u detalje. Vidimo ove crvene stupce, to su alternativne bjelančevine i škrob koji rast, tu imamo visok rast koristimo sada manje ribljeg brašnja i ribljeg ulja. E, a kad gledamo alternativne izbore, e, imamo e, prerađene životinske bjelančevine, tu imamo biljke su najveći izbor, imamo razna ulja, soja, repica i tako dalje E, e, e, biljna hrana nije najbolja hrana za ribe, to imamo onda probleme sa probavljivanjem te hrane. Biljke imaju veliki okolišni otisak, dakle negativno djeluju na okoliš. Gledali smo na kultivirane organizme, insekte, bakterije i tu žel, imamo visoku koncentraciju bilančevina i tu imamo i masne kiseline koje su potrebne. Što se tiče masnih keliz, e, kiseline, e, mikro i makro alge, morska trava i druge morske vrste su potencijalna hrana za e, ribe s obzirom na masne kiseline. Sada možemo proizvoditi genetski modificirane uljarice. E, tu smo uključili gene iz mikroalgi, pa to je vrlo bogata hrana. E, e, imamo alternativne izvore za hranu. Moramo održati zdravstveni status riba. Tu imamo probleme sa organima riba želucima riba, probavni sustav, na to utječe hranidba. E, želimo e, jesti e, visoko kvalitetnu ribu u Europi. Još jedna stvar ovdje što se tiče prerađenih životinskih bjelančevina. One su dobre za okoliš, vrlo imaju visoku nutritivnu vrijednost mnogo veću nego e, riblje e, brašno. Međutim, mnogi proizvođači u Europi to ne žele koristiti zbog e, otpora potrošača. A to ovisi o tome da ti ljudi ne znaju dosta o toj vrsti hrane. Neku hranu i uvozimo. Gledamo i ne znam da li ovdje vidite sve, e, to je usporedba koja je napravljena 2010. E, e, površina obradive zemlje, dušik i i tako dalje, sve što ide u proizvodnju govedine, piletine i lososa. Tu losos vrlo dobro prolazi što više biljnog e, e, bjelančevina e, to više trebamo materije, dakle više trošimo na to. Ne želimo kompromitirati ovu poziciju ako je to uopće moguće. Napravili smo jednu matricu koja gleda ekološki, učinak akvakulture. Eh, input i output imate na eh, slijeva i desna. Eh, naravno gledamo koliko se troši vode, koliko se troši prostora. Mm. gledamo kemikalije, imamo bijeg životinja iz kaveza i e, druge elemente. Baziramo se na preporuka FAO-a. Mm, I tu imamo mnogo istraživanja kako bismo e, ustanovili koliki je ekološki učinak e, akvakulture. Imali smo jedan važan sastanak pred dva tjedna o tome. Ključni driveri za ovu studiju to smo uzeli iz literature e, oslanjanje na divlje e, sjemenke, na hranu, e, riblje brašno, ulje, energija koja je potrošena, infrastrukturne potrebe i otisak u slatkim vodama gledamo koliko će se ove tehnologije koristiti između sadašnjeg trenutka i 2030. E, ispričavam se za ovaj sitno tiskani test. Najveće povećanje će doći u proizvodnji sa velikim kavezima i oni će se postavljati na sve udaljenije lokacije, sve dalje od obale. Kod školjkaša imamo eh, male eh, eh, kaveze, imamo male kaveze i za brancina, brancine i arbune. Međutim, u velikim kavezima imamo manje probleme nego kod malih kaveza. Veliki kavezi E, tu je e, gustoća e, ribe na volumen vode manja. Imamo druge vrste riba, slatkovodne ribe, pokazujemo njihove probleme. Vidimo značajna povećanja u provizodnji u nekim vrstama E, slat, na, e, u slatkim vodama. Tu su međutim e, troškovi mnogo veći pa je teško postići dobru cijenu. Ekonomska održivost ovih sustava se još mora potvrditi. Jedan od važnijih pitanja je da odbora kako hrana može utjecati na ribarstvo E, e, o tome govorimo na nekoliko stranica izvještaja, pa to možete detaljnije pogledati. Ako pogledamo e, proizvodnju ribljeg brašnja i ulja, 500 tisuća tona ribljeg brašna i ne znam koliko ribljeg ulja. Ako gledamo proporcionalnost, E, napravili smo procjenu za potražnju 2012. E, mm, e, ta proizvodnja je u 2012. pala. Ako mijenjamo formulacije ili formule prehrane hrane riba, E, mislim da će e, potražnja za e, ribljim brašnjem, brašnom i uljem ostati ista. Ona će biti stabilna. Što se tiče međunarodnih tržišta i kupovanja hrane, tu imamo veliko tržište Norveška. Ako pretpostavimo da Mm, e, gdje nabavljamo e, riblje brašno i riblje ulje. E, tu ćemo trebati 1,9 milijuna tona ribljeg brašna i ribljeg ulja. Tu imamo problem jer smo prešli količinu koja se sada proizvodi. Moramo se pozabaviti i solucijama za ove sirovine ne možemo još smanjiti riblje, brašno i riblje ulje, već smo došli do minimuma. Mi povećavamo o, e, korištenje otpada e, kod čišćenja ribe, možemo koristiti i genetski modificirane uljarice. E, tu imamo mnogo velike količine masnih kiselina. E, tu možemo koristiti i odbačeni ulov. Govoreći e, sa e, danskim ribarima, taj, taj odbačeni ulov je problem. Način na koji se modalitete modaliteti koriste iskrcavanja odbačenog ulova može dovesti do toga da kvaliteta e, e, sirovine pada. E, ono što mi shvaćamo od onoga što smo čuli od danskih proizvođača, najveći proizvođači ribljeg ulja i brašna, tu nemamo nikakvih poticaja za ribare da zaštite te ribe E, da bi se koristile za riblje brašno i ulje. E, da li je kvaliteta te ribe i e, ribljeg brašna i ulja nezadovoljavajuća. Tu u proizvodnji imamo male pogone, mala poduzeća svakako akvakultura daje dodanu vrijednost. Ona e, se obraća e, niš s takozvanim malim tržištima, nišama u tržištu. Imali smo problem e, sa javnom podrškom u EFF-u. EFF to je potvrdio i Europski revizijski sud u svom izvješću mm, mm, mi smo samo iskoristili 43% eh, naših fondova u akvakulturi. Eh, eh, čak i unatoč tomu mm, akvakultura je imala samo udjel od 28% na tržištu ribe. U e mff u imamo mogućnost da to popravimo ono što smo napravili kad smo e, gledali razne tehnologije, gledali smo e, trendove u tehnologijama e, mrzlovodne i toplovodna proizvodnja će se povećati. Školjkači, školjkaši će ostati na istom na nivou. Bazeni na kopnu će biti u malom padu. E, kam, e, kamo treba usmjeriti javnu potporu? E, to se mora uklopiti u nacionalne planove država članica, mora biti kompatibilno sa okolišem, moramo imati adekvatno financiranje prostornog planiranja E, sjećate se onih izazova koje sam pokazao kad govorimo sa predstavnicima industrije oni kažu da trebaju poboljšani uslužni sektor bolje prenošenje znanja e, najboljih e, praksa bolje tretiranje otpada ali moramo imati i novac da bismo unaprijedili znanje i vještine na tom sektoru Mm, e, naročito treba e, raditi na proizvodnji školjkaša, e, ali i drugim aspektima akvakulture tu također je potrebna dodatna pomoć. Akvakultura se je E, je e, e, stvarni akter u europskim strategijama. Akvakultura je sada tu, ona je etablirana pred deset godina, to nije bio slučaj. Odbor za ribarstvo je također pozitivno gledalo akvakulturu i osiguralo je da akvakultura dobije i političku volju za razvoj E, mnoge države e, članice nemaju jasnu politiku o akvakulturi. U CFP-u je akvakultura je našla svoje mjesto pa ima važnu ulogu u e, strategiji za Europu 2020 gledali smo i godišnje planove država članica E, to ne znamo kako se to uklapa u novac koji im je dostupan u MFF. Imamo problem sa prikupljanjem podataka, e, o tome je govorio i revizorski sud. To još se nije prilagodilo onome što treba akvakultura. E, u zakonodostvu o okolišu sada se e, finalizira direktiva o upravljanju vodama e, tu, to se radi već posljednje dvije godine. Moramo znati točno kako možemo razvijati akvakulturu u ovom zakonodavstvu, okolišnom zakonodavstvu. Ne možemo integrirati naše e, aktivnosti, imati nove lokacije ako ne znamo kako stojimo s zakonodavstvom. Klasičan e, primjer za to je e, e, proizvodnja školjkaša koji, koja stvarno treba kvalitetnu vodu. Moramo imati razne uslužne djelatnosti, infrastrukturu za akvakulturu E, akvakultura u bazenima e, je naročito ovisna o tim uslugama i e, infrastrukturi. Ali koji puta su cijene astronomske za to? Moramo također imati pristupa terapeutskim agencima. Što se tiče proračuna i FM proračuna, o to dolazi od država članica. Nije nam jasno kako e, će se razvoj e, akvakulture uključiti u nacionalne proračune. To mora zapravo biti jedno odvojeno područje ribarstva. E, Odbor za ribarstvo je vrlo dobro surađivalo s nama u posljednjih nekoliko godina. Možemo gledati razne aspekte akvakulture kulture, oni su složeni, ali e, možda bi bilo dobro da se osnuje jedan pododbor za akvakulturu. To bi bilo korisno. Merci beaucoup pour cette présentation. Hvala na ovom izlaganju o akvakulturi. Radi se o veoma bitnom dosjeu u kojem govorimo u zajedničkoj ribarstvenoj politici Ulrike. Ja želim zahvaliti na prezentaciji ove studije. To će mi biti jako korisno, a mislim i mojim kolegicama i kolegama. Želim samo e, e, se osvrnuti na samo neke, nekoliko stvari. Govorili ste o problemu odbačenih ulova. Imamo, mi smo se u našoj ribarstvenoj politici E, jasno izrazili kako se želimo obhoditi sa odbačenim ulovima i pitanje je da li trebamo dopustiti da se e, to upotrebljava za proizvodnju ribljeg brašna. Mislim da, naš, e, da je naš strah opravdan da, da će se tu otvoriti jedno novo tržište E, moje pitanje, e, vi ste se sigurno time bavili, kako vi gledate na to i kako se trebamo postaviti u budućnosti? E, nadalje, što se tiče slatkovodnog uzgoja na kopnu, rekli ste da postoje veliki problemi da se istraže radna mjesta. U vezi s tim moje pitanje je upravo u tim malim poduzećima, a to su vrlo često vrlo mala poduzeća i obiteljska poduzeća, e, gdje mali ljudi teško da mogu vidjeti svoju budućnost jer imaju velike probleme sa e, iznošenjem svojih proizvoda na tržištu e, raštrkani su pa teško mogu osnovati udruženja još jedan daljnji problem je da se oni zapravo brinu o e, krajoliku, ali su e, političkom smislu smješteni među poljoprivrednike, a kod nas e, nisu zapravo svrstani. S druge strane poljoprivreda se E, odbija dati direktna plaćanja onima koji uzgajaju ribe. Dakle, to je jedan veliki problem koji treba riješiti i kako vi, što vi mislite o tome. I posljednje e, pitanje se odnosi na zaštitu e, ptica. Postoji direktiva o tome, to su po mom mišljenju vrlo važni zakoni, ali ti zakoni su djelomično već vrlo stari i mora ih, hitno, mora ih se hitno preraditi. Mislim da se tu mora pogledati gdje, e, na primjer, ako uzmemo vidru, vidra je sad postala već vrlo rijetka, ali uzgajivači ribe se od vidre ne mogu spasiti. Dakle, tu se e, mora dobro voditi računa dakle imate li tu primje, e, pre, prijedloge kako se e, trebamo postaviti prema tome eto toliko od mene hvala lijepa prije nego što predamo riječ gospodinu za odgovor ima li još netko tko kaže riječ da što se tiče teme akvakultura, mislim da je to budućnost e, kad se radi o potrošnji ribe. I sad se radi o tome da se ta aktivnost regulira na odgovarajući način, a to je važno. Mislim da ćemo tu ispravno postupiti ako e, primijenimo načela kvalitete proizvodnje. Prije 15 godina smo već skupili neka iskustva u Portugalu i ustanovili smo sljedeći fenomen. E, proizvodni pogon se nalazio u blizini mora, mjesto gdje se dakle gdje se uzgajalo, punilo se ribom, a potom, e, vodom, a potom je ta voda zamjenjivana kad je ta voda ponovo vraćana u more, ribe u moru su umirale i to zato što je ta voda bila zagađena, onečišćena. To znači da se mora vrlo oprezno postupati e, sa onim što se upotrebljava kako bi se uzgajala riba, odnosno sve to mora se vrlo e, pomno regulirati i sve se to mora uzimati u obzir e, kad se regulira ovaj sektor akvakulture. Mislim da ćemo i u budućnosti imati problema e, prehraniti e, čovječanstvo jer broj stanovništva raste. Dakle, morat ćemo proizvoditi i ribe kako bismo uspjeli prehraniti stanovništvo, ali moramo podupirati i tradicionalno ribarstvo. Potrebne su nam i alternative, ali te alternative mogu biti dobre samo ako su dobro regulirane i ako svi građani i svi korisnici e, se pritom imaju u vidu. Svi moraju igrati svoju ulogu kad se radi o kontroli tih e, gospodarskih aktivnosti. Predajemo riječ kako bi gospodin mogao odgovoriti na pitanje. Um, Što se tiče tržišnih pitanja u vezi sa akvakulturom, mi nemamo uopće e, želju na e, tržište izbacivati velike količine ribljeg brašna i ribljeg ulja. Mi smatramo da riba proizvedena u akvakulturi treba <clears throat> ići u, na tržište kao ljudska hrana, a ne kao stočna hrana. Jednostavni odgovor na vaše pitanje je da mi ne vidimo, mi to ne vidimo, odnosno e, evropske organizacije e, proizvođača ribljeg brašna i ribljeg ulja oni vide vrijednost oni vide kao svoju sirovinu otpade, odnosno e, iznutrice prečišćenju riva, dakle to je kako mi vidimo budućnost i kako oni vide budućnost. Što se tiče vašeg komentara o e, akvakulturi u svježoj vodi i mladih ljudi koji E, su zabrinuti za svoju budućnost. Naravno, to je e, sektor u kojem su uglavnom mala obiteljska poduzeća. Postoje dvije stvari e, koje treba reći kad se radi o toj situaciji. Je, prvo je dati veću moć organizacijama proizvođača. Te organizacije proizvođača sada mogu biti ka, e, poveznica sa tržištem, odnosno proizvođ, e, potrošačima i pomoć malim proizvođačima u razumijevanju zakonodavstva. E, mi vidimo kontinuirani pad ili stagnaciju te proizvodnje, ali ono što vidimo je da mala proizvodnja pastrve u Europi da će se tu e, omjeri promijeniti ravnoteža ravnoteže promijeniti. I zapravo tu smatramo da će doći do povećanja te proizvodnje jer njihovi proizvodi se mogu lokalno plasirati i doista vjerujemo da tu nije doista potrebna certifikacija. Jednostavno je potrebno e, omogućiti da se to što se lokalno proizvodi, proizvodi lokalno i konzumira dio posla koji je nedavno učinjen je e, pogledati kako mjere e, koje donosimo pogađaju tu vrstu proizvodnje u Europi. E, ali to se na, na primjer tiče i i proizvodnje lososa gdje, gdje moramo e, vrlo e, obazrivo voditi računa o utjecaju naših mjera. Jedna stvar o kojom se nismo bavili u, ovom, u ovoj studiji, ali je e, a to je kako će klimatske promjene utjecati na akvakulturu. Nemamo puno informacija o tome E, posljedice ekstremnog e, ekstremnih vremenskih prilika će naravno utjecati osobito u priobalnim područjima što se tiče akvakulture moramo e, zadržati ravnotežu između količine ribe koju proizvodimo i koje, koju uvozimo većina ribe neće dolaziti iz proizvodnih sustava koji su manje e, intenzivni i zbog toga veće opterećenje za okoliš. U svakom slučaju proizvodnja u akvakulturi će se nastaviti povećavati. Hvala gospodine Lane na svim ovim e, objašnjenjima kao i na izlaganju. A sada, ukoliko nam dozvolite, preći ćemo na sljedeću točku dnevnog reda, točka broj 14, koja se tiče razmjene gledišta s komisijom o pregovorima o protokolu sa Grenlandom. Naš kolega Valeza je zatražio da nam Europska komisija kaže dokle je stigla s pregovorima vezano uz ovaj protokol sporazuma. E, Jaroslave, želiš li nešto reći? Izvolite. Thank Hvala lijepa. U raspravi o ovom novom protokolu sa Grenlandom važno je razviti jedan institucionalni okvir koji će služiti i, i ribarskim flotama e, i Evropske unije, ali i e, ribarskoj industriji. Mislim da se trebamo koncentrirati na dva različita aspekta. Prvo, moramo začu, sačuvati postojeće mogućnosti ribarenja uz načelo stabilnosti, a kao drugo e, stvoriti mogućnosti za održivo, održivo ribarenje za europske e, ribare. U trenutnom, e, trenutnoj fazi ne postoje institucijske institucionalni aranžmani e, a potrebni su kao prvo što se tiče know-howa i transfera tehnologije drugo kad je riječ o dugoročnim socijalnim benefitima četiri što se tiče optimizacije ribarstva i, market, i planova marketinga što se tiče eh, i peto poboljšanje uvjeta rada na moru eh, broj šest eh, stvaranje kompetitivnih industrijskih jedinica uz javnu financijsku podršku jer će one moći doprinositi grenlandskom proračunu, državnom proračunu. Nadalje, primjena znanstvenog e, ribarstva, ribarenja na temelju znanstvenih spoznaja, e, nadalje jedna e, suradnja između Grenlanda i Europske unije na više razina i osiguravanje projekata, investicijskih projekata uz zajedničko financiranje. Sve ukupno gledano, direktne investicije u e, projekte koji su održivi i dugoročni trebali bi biti predviđeni ovim protokolom. E, koncept privremenih joint ventura više nije primjeren. E, gradnja privremenih kapaciteta bez dugoročnih planova može imati loše posljedice i e, zato bi to trebalo e, obeshrabriti jer potencijal održivih e, gospodarskih koristi trebao bi biti tu uključen za obje strane. Ovaj protokol može sigurno jačati veze između obje strane i vrlo je e, preporučljivo, osobito u današnje vrijeme, unutar e, konkurencije na svjetskoj razini za resurse u, na Arktiku, Europska unija mora biti odgovoran partner i mora poštivati e, svoju posvećenost ekonomskom i socijalnom razvoju. Htio bih podvući i vrijednost relativne stabilnosti od velike važnosti za sve dionike u svim područjima zajedničkih zajedničke ribarstvene e, politike. E, htio bih pitati komisiju u ovim pregovorima e, da li postoji ideja dugoročnih zajedničkih poduzeća, dakle suradnje koja je održiva i dugoročna. Hvala lijepa. Predem komisiji. Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro svima. Kao prvo želim e, vam zahvaliti što ste postavili ovo pitanje jer mi smo doista u fazi pregovorima sa Gren, e, Grenlandom i e, ovaj protokol je bio na snazi do kraja 2015. i započeli smo pregovore e, na temelju ex posti ex ante studije e, kojom se htjelo provjeriti da li je taj protokol od koristi jednoj i drugoj strani. E, imali smo tek jednu jedan krug razgovora u posljednjem tjednu rujna, pri čemu smo se bili usredotočili na tehničke aspekte protokola, e, već smo planirali sljedeće krugove razgovora. E, sljedeći sastanak će biti od 24. do 28. studenog gdje ćemo najprije ponovo raspravljati ono o čemu smo razgovarali u prvom krugu razgovora, a to je ono što je e, cijenjeni zastupnik Valesa već spomenuo, također i mogućnosti ribarenja i e, financijski paketi. E, ti su pregovori od strateške važnosti i za nas i za Grenland, a to je potvrdila i ova studija. Komisija je e, na temelju mandata koje je dobila od vijeća u pregovorima primjenjuje poznata načela E, vodit ćemo se ciljem osiguranja boljih, boljeg dugoročnog e, očuvanja resursa i održivosti. Dakle, pritom ćemo voditi računa o znanstvenim e, spoznajama. Također želimo osigurati dobivenu vrijednost za uloženi novac. Također, naravno, pokušavamo E, pojačati upravljanje ribarstvom i druge e, naše politike. Kao što je već spomenuto, naravno da nam je vrlo stalo da potvrdimo u budućem protokolu ono, sve ono što je već bilo, e, što je već uključeno u naš okvirni sporazum iz 2007 kojega je ovaj protokol integralni dio. Tu su već vrlo jasno ustanovljeni neki koncepti, na primjer koncept zajedničkog e, poduzeća i privremenih e, joint ventura. To su dva sustava u kojima možemo surađivati sa Grenlandom e, naravno unutar općeg okvira održivosti, ali E, to će zapravo poboljšati odnose između privatnog sektora i podržati Grenlandu u njihovom daljem razvoju. Mi pokušavamo precizirati procese, odnosno procedure koji su povezani sa ta dva e, procesa u trenutno važećem protokolu kako bismo e, sastavili, formulirali nešto što će biti preciznije, transparentnije, pri čemu ćemo se poštivati neki vrlo jasni uvjeti u vezi s tim što će se događati u buduće sa našim e, joint ventures i privremenim joint ventures, e, ako e, dođe do inicijativa koja, koje e, komisija može podržati, to će naravno biti u okviru održivog pristupa. Kao drugo mora biti osigurana transparentnost i prema Europskom parlamentu i prema vijeću. Kao treće, mi moramo naravno, to nam mora biti prioritet, moramo e, koristiti kvote koje su usvojene u Europskoj uniji, dakle mogućnosti ribarenja koje imamo za Europsku uniju na temelju tog protokola i e, na kraju, iako ne najmanje važno, to će biti element koji će biti stavljen na, e, na raspravu, a to je relativna stabilnost. Dakle, te, ta privremena zajednička e, poduzeća E, su mišljena na taj način da, mi, da ćemo mi moći e, loviti grenlandske kvote. Dakle, možemo potvrditi da ćemo vas e, stalno informirati o razvoju pregovora i kao što sam rekao sljedeća, sljedeći krug pregovora je koncem mjeseca. Hvala lijepa. Hvala gospodine Cezari na svim ovim pojašnjenjima. Sada je sve jasno. Ja sam također imao nekoliko pitanja vezano uz mješovita poduzeća i naročito na e, povijesnu razinu, ali evo sada je sve jasno s obzirom na ovo što ste nam rekli. Ulrike. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni i htjela bi zahvaliti izvjestitelju. On je napravio vrlo dobro izvješće. E, hvala vi se usredotočujete na održa, održivost, na socijalne i ekonomske elemente. To je dobro. Ako sam dobro e, slušala komisiju, e, ima nekih stvari koje nisam shvatila. E, po komisiji jeste da mi kupujemo kvote na Grenlandu na osnovi znanstvenih istraživanja. Ako je to tako, onda ništa ne ostaje za joint venture, za zajedniče pothvate. E, u najmanju ruku ne za zemlje Evropske unije. Jer u Evropskoj uniji smo se dogovorili za ekonomsku stabilnost. E, kupujemo kvote na znanstvenoj e, bazi. Da li je moguće da Island onda može kupiti nekoliko stotina tisuća tona u sklopu zajedničkog pothvata. Ako dozvolimo da jedna država članica kupuje izvan kvota Evropske unije, nije, ne važi to samo za Grenland, to je principijelno pitanje. Dakle, ako kupuje izvan kvota koje su dozvoljene, a to može raditi preko joint venture, onda nemamo više stabilnosti. Mi smo rekli da želimo relativnu stabilnost. Ili to ja nisam shvatila, ili odstupamo od toga. Želja bih jasan odgovor na to. U potpunosti se slažem s onim što je rekla gospođa Rodus. Gospodin Kun. Merci, monsieur le président. Oh, bravo. <laughs> bravo. Bien français. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Um, Situacija je takva da kad gledamo relativno, e, relativnu stabilnost, ona ima dugu povijest od 1982. E, godine. Europske zemlje su se složile da će imati podjelu e, kvota prema nacionalnom ključu. E, onda su, tu više nije bilo sukoba. Imali smo mir. E, protokol postoji od tada. E, ugovor sa Grenlandom. Grenland je autonomna pokrajina. Oni su samostalni oni su, jesu u sklopu Danske kraljevine, ali imaju samostalnost u pregovaranju. Naš, mi se usredećujemo na to da ovu stabilnost u podjeli kvota e, zadrža, e, e, moramo zadržati kao važan element ako imamo dodatnu kvotu, e, čuli smo toga ko, kolege Valence, ako imamo tu zajedničke pothvate, po, e, jedno europsko poduzeće e, se spaja sa ili radi sa neevropskom zemljom, recimo Rusijom i Islandom. I, i onda mogu operirati u, e, ulovnom, u, na ribarskom području Grenlanda. E, mi, moramo e, mi dogovaramo kvote sa Grenlandom, to je jedan od najvažnijih sporazuma Evro, Evropske unije. Govorimo o, mislim, 8 milijuna eura u toku tri godine Sankome i principe, imali smo te sporazume, o tome smo govorili. Tu Evropska unija i, na, e, i naše države članice moraju od toga imati i koristi. I onda to se ne smije ovako realizirati kako bi se moglo dogoditi prema pregovorima, kako oni sada teku. Hvala, gospodin Hvala predsjedniče. Kad je govori, e, Valenca govorio o planovima institucionalnoj ulozi, dugoročnom pristupu, da li on vidi ikakvu ulogu za tržište? Drugo, iz onog što komisija e, kaže, kak, e, kakve su promjene potrebne? Ako nešto nije pokvareno, nemoj to popravljati nadam se da porezni obveznici neće trebati plaćati još više novca. Ima, brinut ćemo se za porezne obveznike, nemajte brige. Ako nema drugih pitanja, zamolio bih gospodina Valenso da odgovori. E, možeš li odgovoriti na prvo pitanje? A onda ću dati riječ gospodinu Cezariju. E, trebamo Um, malo točnije odgovore u vezi sa relativnom stabilnošću. Hvala lijepa. Uh, očigledno uh, da tržište mora imati riječi u onom što se uh, događa. Um, mi smo protiv ovih pothvata, moramo poticati, e, um, ali možemo E, poticati dugoročne investicije na Grelandu u zajedničkim pothvatima. To će e, stimulirati tržište. Gospodin Cezari, mi smo potpuno u, u skladu s ovom što smo ovdje čuli. U okvirnom sporazumu se kaže da je ova mogućnost privremenih e, zajedničkih pothvata to ide samo na račun e, kvote Grenlanda. To neće utjecati na relativnu stabilnost. Ako gledate nacrt tehničkog dodatka koji smo vam dali nakon prve runde, mi sada pregovaramo sa Grenlandom i državama članicama, ali smo potpuno svjesni ovim problemima u vezi s e, relativnim, relativnom stabilnošću mi ćemo isključiti bilo kakvu interferenciju sa eh, aktivnosti takovih eh, eh, zajedničkih pothvata na relativnu stabilnost. Kad god imamo kvotu po protokolu, naravno slavni koncept viška koji svugdje primjenjujemo bi značio da e, Grenland dobiva mogućnosti e, ribolova za nacionalne kompanije, a kad god ne iskoriste te ribolovne mogućnosti, onda mogu zatražiti unutar e, odredbi sporazuma, on, onda mogu zatražiti mogućnost zajedničkog potvata. Evropska unija E, je već nešto rekla o tome. Ove, e, ove privremeni zajednički pothvati to ocjenjuje zajednički odbor gdje će Europska e, unija i države članice sudjelovati u raspravi. Što god se događa sa privremenim zajedničkim pothvatima, komisija će uvijek braniti pojam relativne stabilnosti. To, dakle, s tim nema veze. Ako želite dodatnu informaciju, ja i moje službe vam stojimo uvijek na raspolaganju. Hvala. Hvala, gospodine Sezari. Želiš nešto reći? Možda bi sam danas preumorna, ne razumijem, ne shvaćam. E, pokušat ću objasniti što želim reći. Imamo sporazum, ugovor sa Grenlandom. On se zasniva na onome što kaže znanost. Hmm. Mi kupujemo kvote po onome što kaže znanost. A onda ćemo kao Evropska unija e, e, kupiti sve ono što nam dopušta znanost mi smo Evropska unija, imamo relativnu stabilnost i dijelimo kvote državama članicama. Tako sam to uvijek do sada shvaćala. Ali sada dolazi jedna drva, država članica, kaže prihvaćam relativnu stabilnost, e, e, idem dalje i ulazim u zajednički pothvat to ne može biti. Onda smo uh, uh, uništili relativnu stabilnost. Izdubli smo je. Uh, jedna zemlja nastupa pojedinačno i kupi, kupuje dodatne kvote. Možda nisam dovoljno pametna, ali to ne shvaćam. Cezari, hoćeš da koristit ću Mauritanija i cefalopodi. E, a čak i ako bi stok e, cefalopoda bio u vrlo dobroj situaciji. To ne znači da će nam e, Mauritanija dati sve ribolovne mogućnosti. Oni žele zadržati ribolovne mogućnosti za svoju naciju. To će se dogoditi s Grenlandom. Znanost će reći koji je održivi nivo, ali to ne znači da će nam Grenland dati cijeli, taj iznos. Pa dio toga će biti pod njihovom nadležnošću. E, to su kvote Grenlanda. Korištenje tih kvota neće utjecati na relativnu stabilnost, to ćemo staviti crno na bijelo. E, nismo potpuno shvatili stvari kad to bude e, postojalo napismeno, mislim da ćemo onda moći to bolje analizirati i shvatiti. Hvala vam kolege i kolegice. E, sada možete raditi što želite, možete čak i ručati. E, a, a danas popodne imamo raspravu o oštrigama. E, popodne je lijepo, neki od vas odlaze, ali e, tema je važna za Europsku uniju. Hvala, dobar tek svima.